Pa ćemo dakle odmah započeti sa e, pripremog novog višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020. godine mišljenje za odbor o proračunima. Dajem riječ gospodinu Marinesku, izvolite. Hvala lijepa, predsjednice. Mišljenje ste dobili i mislim da ste ga i pročitali. Mislim da smo dobro izradili kompromisne amandmane. Možda će biti drugih komentara, međutim općenito uzevši mislim da su kompromisni amandmani dobri. U osnovi klubovi zastupnika će podržati te kompromisne amandmane i mislim da će imati većinu. Naravno, e, tražimo da se proračun pročita pro, poveća. Podržavamo CEF, ali želimo da se on ažurira kako bi se ta e, nova uredba mogla završiti prije izbora. Tražimo iznos proračuna barem kao e, u iznosu od predloženom prije četiri godine, jer kao što znate taj iznos bio je srezan za 27%. Ostalo ćete moći pročitati u mišljenju, međutim predlažemo da se CEF proširi i na ceste, dakle i na cestovni promet, e, Glavna uprava MUV iz komisije je, mislim, dobro postupila kad je rekla da se trebaju dovršiti e, koridori TNT i mislim da nam glavna uprava MOVE mora reći više vezano za koordiniranje kako bismo dovršili barem te koridore. Iz istih razloga potrebna je sinergija s nacionalnim proračunima kako bismo radili na ostvarivanju istih ciljeva. A isto vrijedi i za financijske instrumente, jer usklađenost financijskih instrumenata je dobra zato što ih na taj način možemo koristiti, možemo koristiti financijske instrumente. Hvala. E, gospodin Ertu kao izvjestelj u Sjeni sada ima riječ. E, dobro jutro kolege. U ime e, gospodina Kaputa koji danas ne može doći na ovaj sastanak, e, ja ću dati njegovo mišljenje. S naše strane nemamo što puno reći. Puno hvala na kompromisnim amandmanima. Hvala gospodinu Marinesku. On je većinu e, naših za nas bitnih aspekata uključio kad se radi o uskim grlima i tako dalje. Tako hvala lijepa. Sad gospodin Zile. Hvala. I ja, se, ja želim zahvaliti gospodinu Marinesku na ovom izvješću. Evo samo par točaka da kažem zašto je CR podržava većinu kompromisnih amandmana jer e, instrument za povezivanje Europe treba biti dalje bitan, a financijski instrumenti kao što je EFSU ne mogu zamijeniti bespovratne zajmove, zato što su e, za EFSU e, puno atraktivnije financirati određene vrste e, prevoznih sredstava. A osim toga postoje različiti ekonomski i socijalni aspekti u nekim državama gdje je koncentracija, odnosno gustoća stanovništva drugačija. Što se tiče udjela proračuna vezane za transportne infrastrukture, treba povećati proračune za razdoblje nakon 2020. godine, a isto tako treba raditi na smanjivanju e, socijalnih i e, ekonomskih razlika. Međutim, ECR e neće dio amandmana o smanjenju buke e, vezan za željeznički e, provoz, to nećemo podržati. Hvala. Gospodine Telička. Dobro jutro. Zahvaljujem gospodinu Marinesku. to činim sa zadovoljstvom e, iako je to obavezno <laughs> reći. Ne, gospodin e, Marinesku me ničim ovdje ne smeta, evo to je samo tako e, u šaljivom tonu, ali ozbiljno govoreći, e, eto i gledam vidim da ovdje imamo strateški pogled na budućnost i mislim da mi na odboru TRAN kažemo upravo ono što je bitno za razdoblje nakon 2020. godine i jamčenje mandata Europskog parlamenta. Mislim da smo uspjeli postaviti dobru ravnotežu, bavili smo se i pitanjima inovacija u dovoljnoj mjeri. Bilo bi važno da imamo uspješnije financijske instrumente ne samo na području prometa, već e, općenito. A tražiti e, takva povećanja, mislim da je to jedno od najvećih uspjeha u Europskoj uniji, dakle ti financijski instrumenti. Neću sada duljiti, neću ponavljati što je već rečeno, mislim da mogu bez imalo okljevanja preporučiti našem klubu da glasa za kompromisne amandmane. Hvala gospodine Telička. Prije no što dam riječ eh, Bazu Eichhautu, pozdravljam goste gospodina Nilsona to su gosti sa sveučilišta u Geteborgu. Hvala što ste došli na sastanak našeg odbora. Vi ste mladi, dinamični. Danas ćete čuti puno zanimljivoga. Pa se nadam da ćete tako otkriti mnoge novosti za vašu budućnost. Dobrodošli. Nastavljamo sada govoriti na temu proračuna. Dajem riječ u Eichhautu. Hvala i dobrodošlicu želim gostima iz Geteborga. E, žao mi je, evo, ne možete danas prisustovati jednoj vrlo žučnoj raspravi, što nije baš često ovdje. E, gospodin Marinescu je postaje vrlo nervozan, svi mu čestitaju na radu. E, da, da i dalje imate sat na ruci, ne, ne brinite, ali u svakom slučaju čestitam. Mislim da su kompromisni amandmani dobri, uključili su sve što je potrebno i sa stanovišta zelenih, transparentnost financiranja, zaštita okoliša, prekogranični elementi. Dakle, sve je to nešto što daje dobro e, perspektivu sa stanovišta odbora TRAN i zeleni će podržati kompromisne amandmane. Odvojeno glasanje će biti o infrastrukturi Eurovel e, koje se nadam da će cijeli ovaj odbor podržati iako nije dio kompromisnih amandmana. E, Hvala svima. Hvala, gospodin Lundgren. Izvolite. Hvala lijepa. Da e, se osvrnemo na budućnost. Pa e, govorim iz države članice koja misli da e, će E, se morati smanjiti proračun. Mi stalno u taj proračun stavljamo ogromne troškove, ali velik dio resursa Europske unije e, će zapravo biti manji jer imamo jednu državu članicu manje ćemo imati. Hvala i ja se slažem sa svim kompromisnim amandmanima i e, moram reći da je izvjestitelj e, nju već pomalo i dosadno mi ga e, čestitamo dakle izvjestelju. Ali moram reći više manje slično što je rekao gospodin Lundgren. Kompromisni amandman peti primjerice. Nemam problema sa izjavom da moramo povećati sveukupni udio europskog proračuna i tako dalje, ali vjerojatno će sve skupa za kohezijsku politiku se smanjiti za 50% proračun. Prema tome moramo korisnije, pametnije koristiti um, financijska sredstva, jer e, promet je važan dio kohezijske politike, kao što se naglašava u kompromisu. Ako to tako protumačimo, mogu prihvatiti peti kompromisni amandman, ali razmotrimo i o financijskom inženjeringu, o mogućnostima politika, o mogućnostima kohezijske politike. Ne smijemo tražiti samo više jer vjerojatno ćemo dobiti manje novca. Dakle, treba ćemo načiniti više s manje novca morat ćemo se više orijentirati na rezultate i e, morat ćemo paziti e, odakle dolazi izvor sredstava. Moramo biti realni. Kao e, koordinator regija za moj klub mogu ovo prihvatiti u tom smislu jer dijelim mišljenje da kohezijska politika ima važne ciljeve i za promet. I za kraj, kada govorimo o agencijama i proširenju njihovih nadležnosti, s gospodinom Marineskom radimo na e, reviziji osnovne uredbe o EAZI. Ali bilo bi dobro da razmotrimo kako bi agencije poput EAZE dobivale zadovoljavajuća sredstva jer ne možemo samo tako od njih samo tražiti da sa istom količinom novca rade više. Hvala gospodine eh, Van Miltenburg. Gospođa Izabela Del Monte ima riječ. Hvala lijepa. Eh, ja bih nešto rekla o turizmu. Da, smatra se da ova, eh, ovaj odbor mora podržati turizam, jer ovo je odbor za promet i turizam. Moramo podržati sve što podržava turizam. To je treća gospodarska grana u Europskoj uniji, ali e, uspjela je prebroditi krizu u posljednjih deset godina. Mislim da je vrlo važno da se u ovom izvješću da važno mjesto turizmu, jer to omogućuje mnogo toga poduzećima otvaranja radnih mjesta, a moramo e, tu staviti pitanje održivosti. Istovremeno mogu se razvijati i neke e, marginalne aspekte ti neki krajevi koji su manje razvijeni. Naime, e, promet u gradovima koji je već e, ima puno gužve i jedno, ali trebamo misliti na druge krajeve. Morali bismo možda stvoriti buduću stabilnost za kasni razvoj. Hvala. Sada gospođa Grapini, želite li uzeti riječ? Ne. Vi ste samo uzeli E, karticu na kojoj piše vaše ime. Hvala. za sada molim predstavnika Europske komisije da nam kaže što misli o tome. Gospodin Olivier Sila ima riječ. E, mi jako podržavamo izvješće i sve amandmane, naročito one koje su vezane za ciljeve prometne politike jer moramo dovršiti transeuropsku prometnu mrežu, moramo pridonijeti dekarbonalizaciji i digitalizaciji prometnog sektora. E, jasno vam je da ne možemo za sada komentirati e, sve što je vezano za sam proračun i konkretna izdvojena sredstva, jer prijedlog još nije usvojen, ali u svakom slučaju pozdravljamo ovo izvješće. Hvala gospodine Marinesku. Evo vi sad možete zaključiti ovu raspravu. Hvala. E, hvala svim kolegama na lijepim riječima. Što se tiče povećanog proračuna. Naravno je da moramo tražiti da se proračun poveća, mislim da je to normalno. Ali istovremeno moramo predložiti i mjere koje bi mogle e, dovesti do veće učinkovitosti i to je normalno. Zašto postoji taj prijedlog da iz kohezijske politike smo više novca? to mi je jasno, ja podržavam kohezijsku politiku, međutim morate uzeti u obzir da nema dovoljno infrastrukturnih projekata u okviru kohezijske politike kako bi se iz kohezijskih fondova ti e, prometne infrastrukture financirale, naročito velike infrastrukture kao što na primjer su željeznice. Zašto ne bismo dovršili koridore jer to otvara mogućnosti radnih mjesta i gospodarskog rasta. Jer ako ne pogledamo li kartu vidjet ćemo samo da će e, e, da sada postoje određeni dijelovi koridora tu i tamo, ali oni nisu međusobno povezani. Nadalje, što se proračuna tiče, moramo nadopuniti manja koji će ostaviti Brexit, zatim izdvajanja za migracije, sigurnost, obranu i tako dalje. Istovremeno, čuju se glasine da će možda neke države članice predložiti da imamo barem proračun barem u iznosu ovog sadašnjeg. Dakle, dopustimo si mogućnost da imamo e, prikladan proračun kako bismo dali podršku ovim politikama. Hvala na pomoći. Hvala vam gospodine Marinesku. Glasat ćemo o ovome sutra ujutro u 9 sati. Prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda, a to je pospješiti inovaciju za čistu energiju. Izvjestiteljica je gospođa Izabela Del Monte. Izvolite. Puno hvala. Prije svega dopustite mi da zahvalim svim kolegama koji su uložili amandmane. Moram zahvaliti naročito izvjestiteljima u sjeni koji su dobro surađivali. Mislim da smo stvorili čitav niz kompromisnih amandmana koji su vrlo kompletni, koji su pokušali uklopiti sve bitne aspekte, a e, u sve u svemu imamo osam kompromisnih amandmana. E, dio njih je stručne prirode, naročito kad se radi o tipologiji obnovljivih energija ali e, velik broj amandmana o električnoj energiji i o vodiku je također uloženo, zatim o duljini trajanja baterija i infrastruktura vezano za to gdje smo preuzeli određene dijelove. E, zatim smo govorili o malim i srednjim poduzećima novoosnovanim malim poduzećima, naravno da bi bilo dovoljno ulaganja iz različitih fondova kao što je EFSU, ali i iz drugih izvora financiranja, sve za obnovljive izvore energije. Postoje i poteškoće koje moramo prebroditi na području prometa i dan danas se jako puno koristi energija E, odnosno otpada na, prometne, na promet, naročito u gradovima. Moramo imati na umu Pariški sporazum o klimi i zato je vrlo važno staviti naglasak na inovaciju, istraživanje i skladištenje obnovljivih energija. I e, velik broj e, dakle dijelova ovog teksta govori upravo o tome. Govorimo o električnoj energiji, vjetroenergiji, e, e, vodika i tako dalje. Hvala e, svima kolegama koji su uložili amandmane. Puno hvala izvjestiteljici, a sada odmah otvaram raspravu. Riječ ima gospodin Wim van de Kamp. Gospođo predsjedateljice, ja sam ovdje umjesto kolege Kune koji još uvijek putuje iz e, svoje države, dakle Irske, e, na kontinent i to je vrlo važno pitanje danas ovdje tijekom jutra. Dakle, želio bih započeti time što bih želio prenijeti komplimente gospođe Kujne, gospođi De Monte na odličnoj suradnji gospođa Kljune kao i ostatak pučana smatra da smo uspjeli doći do određene ravnoteže u pogledu toga da je potrebna promjena. E, promet mora postati čišći, e, energija općenito mora postati čišćom. I kad sam ja bio u nizozemskom parlamentu, E, tada se govorilo da je to određena opasnost po industriju, međutim ja sam međuvremeno naučio da to može predstavljati i e, određene mogućnosti i daje šanse. Ne pokušavajte zbuniti gospodine Van Kampa, molim vas nastavite. <laughs> dakle, evo opet stiže priča s komplimentima. Dobro. U mišljenju gospođe De Monte smo dakle, uspostavili nužnu ravnotežu između potreba sektora i inovacija. I to je nešto što bismo mogli i dalje razvijati kako bi poboljšali e, općenito situaciju za građane Europskoj uniji. E, sljedeća komponenta je digitalizacija. Dakle, potrebne su nam inovacije, potrebne su nam promjene, tu se otvaraju određene šanse. Dakle, tu je to pitanje digitalizacije, digitalne ere, što znači da tu svi imamo dosta jako mišljenje i u ime naše kolegice želim gospođe De Monte sve najbolje tijekom glasanja sutra jutro i mi ćemo podržati kompromisne amandmane. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Wim van de Kant. Hvala lijepa. Želio bih se zahvaliti izvjestiteljici na amandmanima. Znam da to nije jednostavan posao. Dakle, učinkovito korištenje inovacija i prometa je uistinu jedan izazov koji uključuje pitanja koja su međusobno povezana. Tu je čitav niz tehničkih eh, pitanja. Eh, sektor prometa e, sadrži ogroman potencijal u pogledu učinkovitosti energije i smanjenja emisija. Međutim, ne moramo misliti da postizanjem ciljeva u sektoru automobila da, će to u stvari učiniti stvari još složenijim recimo ako govorimo o, utjecaju na okoliš, e, stvari to čak može smanjiti konkurentnost naših proizvoda na globalnom tržištu. Jer globalna tržišta su istinu vrlo složena. Ta povezanost između informacija, tehnologije, istraživanja, inovacije je nešto što je ključno Mm, istraživanje ovisi dakle o određenim sigurnostima, predvidivosti, što opet zahtjeva dugoročnu političku viziju. Mi moramo imati i dostatnog i kapitala i poticaja. jer puno toga se e, odvija u otvorenom poslovnom okruženju. Treba koordinirati programe istraživanja, e, na razini države članica kako bi se dobro iskoristila dakle, sredstva koja su nam a koja su vrlo bitna za istraživanje i inovacije. Mi mislimo da će ta određena transformacija u prometu ići u pravcu energetske učinkovite tehnologije koja će se fokusirati na potrošača. Sustavi će biti više automatizirani, digitalizirani. Kada govorimo o istraživanjima i ciljevima koji su ovdje predstavljeni, e, spominje se određena neutralnost u pogledu tehnologije jer nemoguće je trenutno reći u kojem pravcu će ići svi ti razvoji. Jer mi čekamo nove tehnologije, dakle pohranjivanje, baterije, jer postojeća tehnologija nije u skladu sa izazovima koji nam predstoje u budućnosti. Ali ja mislim da ćemo u svakom slučaju ovime imati jedan dobar dokument. Gospodin Telička, izvolite. Ja ću govoriti ime svog kolege Jože, Jozer Radoša. U njegovo ime bih se isto tako želio zahvaliti kolegici De Monte. Dakle, moj kolega smatra da je to uistinu jedno dobro, uravnoteženo izvješće i on mm, isto tako cijeni uistinu tu suradnju koju je izvjestiteljica ponudila svojim kolegama su izvjestiteljima. Mišljenjem o kolege navodi tu potrebu da se smanje određene nedostaci e, govori se o boljem spanju urbanih i ruralnih e, područja, dakle i onih e, regija koje su dobro razvijene s ovima koje zaostaju u pogledu kvalitete infrastrukture. Mi isto tako mislimo da komisija treba e, dakle, postaviti određene prioritete. Tu je prije svega bitna energetska učinkovitost, dati bolju potporu malim srednjim poduzećima, poduzećima koje mm, rade u području prometa, turizam je tu naglašen ne samo u ovom mišljenju, već i u prethodnoj raspravi. Trebamo se fokusirati na projekte čiste energije, kao što su električna vozila, solarna energija, vjetar. Dakle, tu je to pitanje te tehnološke neutralnosti. Dakle, završiti time da ćemo podržati sve kompromisne amandmane, jer to je dobro, uravnoteženo izvješće i svi naši Amandmani se odražavaju nacrtovog mišljenja, stoga vam još jedan puta zahvaljamo i imate našu punu podršku. Hvala lijepa, gospodin Telička. Gospodin Delandi, izvolite. Hvala lijepa. E, ja se želim zahvaliti gospođi De Monte i ostalim su izvjestiteljima na jako dobroj suradnji E, svi naši amandmani, dakle zeleni su prihvaćeni, stoga smo uistinu jako zadovoljni s ovim mišljenjem. E, ako želimo promijeniti klimatske promjene, onda moramo promijeniti e, naše ponašanje, potrebna nam je nova tehnika, moramo povezati emisije sa određenim visokim cijenama i onda kroz te prihode povećati upravo zelenu tehnologiju, na taj način će moći inovacije u tom području biti moguće to imamo u cijeloj Europi, dakle da moramo imati održiva rješenja kako us, da bismo uspjeli postići pariške ciljeve i ostvariti ih. E, e, dakle, to će doprinijeti i do već, to će dovesti do veće konkurentnosti naših poduzeća, pa će oni u tom novom gospodarstvu moći uistinu imati i puno dobrih strana. Hvala vam lijepa. Gospodin Landgren, jeste se htjeli javiti za riječ? Izvolite. Hvala lijepa. Još jedan puta bih se ja zahvalio gospođe De Monte na ovom mišljenju. Jasno je da je promjena nužna. Mi smo krenuli na to putovanje već prije nekoliko godina. Smo se bavili emisijama kamiona, ako to sad usporedimo sa emisijama od prije 15 godina kad je kamion ulazio u grad. E, dakle, situacija se znatno poboljšala s obzirom na takve scenarije. U Švedskoj već imamo elektrifikaciju na e, autocesti i mislim da će i tu doći do poboljšanja. Mislim da je nužno pomnije se pozabaviti učinkovitošću energije. Dakle, trebamo vidjeti dakle, kakva je tu situacija s obzirom na učinkovitost. Tu još ima puno toga za učiniti jer još uvijek imamo vozila koja se voze naokolo, a gdje je samo pola e, vozila, odnosno kamiona ispunjeno nekim teretom. Dakle, to je sve potrebno bolje iskoordinirati E, i bolje napuniti te kamione kako bi onda mogli uštedjeti na kamionima. Hvala lijepa gospođe De Monte, u svakom slučaju korak u dobrom pravcu. Hvala lijepa. Gospođo Grpini. Hvala lijepa. Tražio sam, e, tražila sam riječ kako bih rekla nešto o ovom mišljenju koje smatram da je vrlo važno. Želim čestitati Izabeli, ali i svim kolegama izvijestime i u sjeni koji su uložili amandmane. Zaista mislim da moramo nešto napraviti za inovacije na području prometa. Prometni sektor, ne zaboravimo, predstavlja 4% emisija koje onečišćuju. Moramo smanjiti negativni utjecaj tih emisija na okoliš. Moramo također naći i financijska sredstva jer su za inovacije potrebna financijska sredstva. Potrebno je dakle da sve to uskladimo u svim državama članicama. Mislim da lokalne vlasti tu imaju važnu ulogu zato što e, promet na strukture izazivaju e, puno onečišćenja u državama članicama. Moramo staviti naglasak na ekološku vrstu prometa. U svim našim gradovima trebali bismo pokazati da se zalažemo za čiste izvore energije. Mislim ovdje naročito na javne e, tvrtke koje se bave komunalijama. Cilj nam je da imamo čiste energije u području prometa. Hvala gospođo Grapini. Sada se obraćam ovdje Europskoj komisiji. Gospodin Zobi će sada dobiti riječ. Gdje ste? Ne, radi se o gospođi Zobi. Rado bih se čula vaše mišljenje o ovom izvješću. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Komisija bi se htjeli zahvaliti odboru na ovim prijedlozima i uistinu ih pozdravljamo jer su u potpunosti u skladu s onim što mi predlažemo u našoj komunikaciji i isto tako u pogledu naše agende za istraživanje i promet. Ono što vi predlažete u stvari daje dodanu vrijednost našim naporima da kroz istraživanje razvoru u prometu dovedemo do modernizacije e, u tom sektoru i da se ispuni dakle ta ideja čistog integriranog e, prometa. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo De Monte. Imate sada završnu riječ u ovoj raspravi. Hvala kolegama i hvala komisiji na ovim komentarima. Mislim da je vrlo važno da pošaljemo jasan znak u tom smislu. Naše mišljenje upućujemo odboru za energetiku i industriju. Mislim da je vrlo važno da svi budemo složni po ovim pitanjima kako bismo u budućnosti dali smjernice u načinu na koji možemo podržati sve to i kako naći raspoloživa sredstva. Nije bilo lako naći zajedničke točke svih klubova zastupnika, međutim danas smo čuli da je to izvodivo. Međutim, kao što su sada rekli e, kolege, više nema takvog suprostavljanja između s jedne strane industrije, a s druge strane ekologa. Zato što je sada industrija postala puno više inovativna i otvara puno mogućnosti, ne samo što se tiče prometnih sredstava već i alternativnih eh, izvora goriva. Mislim da ćemo sutra ovo izglasati jer da postoje preduvjeti za to. Hvala lijepa gospođo De Monte. Sutra u 9 sati ćemo glasati. A sada ću načas prekinuti naše radove kako bismo otvorili raspravu o vezi između Brexita i e, sektora kopnenog prometa, kopnenog prevoza, dakle, kao što smo ga imali, o onom vezanom za zračni promet. Dakle, imate 15 minuta jer u 10 sati počinje saslušanje. Mes chers collègues, nous allons commencer cette audition. Kolege, započinjemo sa saslušanjem. Naš odbor danas organizira javno saslušanje o utjecaju Brexita na kopneni promet. Saslušat ćemo stručnjake koji nam govore o cestovnom i željezničkom prometu i to u svjetlu Brexita. Kako bismo bolje shvatili kakve eventualne rizike sa sobom nosi za njihove aktivnosti i izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Htjeli smo tako također shvatiti kako ta dva velika prometna sektora razmišljaju o promjenama koje će donijeti Brexit, a naročito kad se radi o um, prometovanju između Irske i Ujedinjenog kraljevstva. Gledat ćemo također i o suradnji između Europske unije i Velike Britanije. Saslušanje će biti u dva tijela. Najprije ćemo saslušati predstavnike cestavnog prometa, dok ćemo drugi dio posvetiti željezničkom prometu. Svaki eh, panelo će se sastojati od izlaganja i nakon toga rasprave sa zastupnicima. Hvala svima koji su danas došli. Našim gostima želim dobrodošlicu i molim da održite kratko izlaganje na tu temu. U prvom panelu o cestovnom prometu ću predstaviti najprije gospođu Veronu Murphy, e, predsjednicu Irske udruge za cestovni promet. S nama je također i gospodin Okam, koji je zamjenik direktora za cestovni promet, kao i gospodin Daniel Eker, koji je e, osoba koja je zadužena za e, uprave na tu temu komisiji. Imamo dakle svaki po sedam minuta, a nakon toga ćemo započeti raspravu sa zastupnicima. A nakon toga ćete moći odgovoriti na pitanja. Riječ ima najprije gospođa Murphy. Izvolite. Dobro jutro. Zovem se Verona Murphy. Počela sam voziti kamione sa 19 godina. Pokrenula sam poduzeće za prijevoz kamionom e, i prevozila meso u Italiju. E, premda je e, došlo do mnogih promjena, još uvijek vozi meso iz Irske u Italiju i to za iste kupce. E, mala poduzeća imaju 4 do 6 kamiona, a velika 500 kamiona ili više. Kao predsjednica e, udruge e, prijevoznika e, cestovnog prijevoza u Irskoj mogu reći da smo upravo prošli kroz najgoru recesiju u povijesti, a sada nas očekuje Brexit. Irska je jedina evropska zemlja koja dijeli kopnenu granicu s Ujedinjenom kraljevinom, a Irska će biti otok unutar otoka nakon Brexita. E, tvrdi Brexit bi bio razorni učinak na e, gospodarstvo u Irskoj. To ne možemo dovoljno naglasiti. E, tisuće prijevoznika u Irskoj E, imaju e, desetke radnih mjesta i veliki udio u e, davanju posla u Irskoj. Uz to taj sektor prijevozi i E, e, robu koja je neophodna u Irsku i iz Irske. E, to su proizvodi domaće irske industrije. Ovaj sektor je krvotok života u Irskoj. Milijarde eura u vrijednosti su u pitanju vozimo preko Ujedinjene kraljevine. E, naši članovi su već suočeni s posljedicama Brexita, e, izloženi su velikoj nesigurnosti, e, gubi, gube zbog slabosti britanske funte, zbog nestabilnosti tržišta. Ako dođe do tvrdog Brexita, bit će granica između Sjeverne Irske i Irske, te između Ujedinjene kraljevine kraljevine i Europske unije, e, što će dovesti do puno većih troškova. Kamioni koji budu prelazili te granice će možda e, morati imati sve one dokumente koje su trebali imati prije otvaranja jedinstvenog tržišta 1993. E, treba će još dodatna birokracija, doći će do skupih kašnjenja, odnosno treba do čekanja koje će biti skupa na granicama. E, to će sve povećati cijene za potrošače i štetit će dobrobiti potrošača. E, marže koje su već male će biti još manje radi čega će prijevoznici propadati. Moramo imati infrastrukturu koja će omogućiti brzo i učinkovito kretanje, adekvatno parkiranje, e, skladištenje, digitaliziranu proceduru proceduru na granicama e, kad je riječ o carinama. Dakle, za vrijeme pregovora treba uzeti u obzir industriju e, prijevoza e, kako bi prijevoznici mogli planirati za budućnost, a oni su sada u Grču jer se približavaju rubu provalije. Europska unija mora priznati da kakav god bio ishod, Irska mora biti zaštićena i bilo koje mjere koje u međuvremenu poduzmu, a koje utječu na Irsku, moraju biti pažljivo razmotrene u kontekstu Brexita. Naprimjer, uvođenje paketa za mobilnost će bitno izmijeniti način rada prijevoznika unutar Europske unije. Taj niz mjera je zamišljen na temelju statusa quo, ne imajući na umu Brexit. Teško je vidjeti kako takav sveobuhvatni paket može ići naprijed, a prije nego što znamo e, kakav će učinak imati e, izlazak e, Britanije iz Europske unije, osobito u Irskoj. Irskoj je potrebna EU unija da pazi na njene interese i da umanji svu tu nesigurnost uvođenje paketa za mobilnost u ovom trenutku će učiniti upravo suprotno irski prijevoznici i njihovi zaposlenici e, već e, su neproporcionalno e, pogođeni odredbama koje su predviđene za kontinent, a koje se tiče radnog vremena i tako dalje. Dakle, u Irskoj ćemo morati putovati morskim putem do Europe i natrag da industrija prijevoza e, je u, načelu odnosa između Irske i Europske unije. oni koji izrađuju politike u Europskoj uniji moraju osigurati da ova bitna komponenta bude zaštićena u najvećoj mogućoj mjeri, a to će se moći učiniti samo ako se opredijelimo za to da naša industrija ima sigurnost, da se ne uvode nikakvi novi troškovi koje bi nametnula EU Europska unija kroz barem 36 mjeseci kako bismo imali vremena e, se u ovom teškom razdoblju. E, kao prijevoznici iz Irske jasno mi je gledajući e, vremenski raspored za provedbu paketa za mobilnosti da nije uzet u obzir učinak na Irsku. Irska je opredijeljena za Europsku uniju kao poslovna žena iz Irske koja zapošljava građana građana Europske unije. Molim vas kao političare odgovorni za politike u Europskoj uniji da mislite na Brexit kad govorite o paketu za mobilnost. Nemojte dopustiti da Irska postane zaboravljena zemlja e, uz obalu Britanije. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je dakle bilo prvo izlaganje, vrlo e, snažno izlaganje. Mislim da to zaista možemo reći. Vi ste govorili vrlo jasno, to je jaka poruka, ali vi nas također pozivate i na odgovornost, da dakle, budemo odgovorni. A sada dajem riječ sljedećem predstavniku na 7 minuta. Hvala, hvala na ovoj prilici da vam se obratim jutros. Ja se zovem James Kupan, ja sam zamjenik e, glavnog direktora e, udruge e, za prijevoz tereta i mi prevozimo robe ne samo cestovnim putem, već i željeznicom, morem i zračnim putem. Povezani smo na europskoj i globalnoj razini, imamo e, organizaciju s kojom smo povezani u Dublinu, Također e, smo e, osnivački članovi globalnog foruma e, prijevoznika, sudjelujemo u Europskoj platformi logistike i drugim udrugama i organizacijama europski lanci snabdjevanja su nam najvažnija tema. Brexit E, će značiti stvaranje novih granica između Ujedinjene kraljevine i 27 država EU, što će značiti da će na granici biti novih provjera, što bi moglo poremetiti e, poslovanje europskih poduzeća koje će dalje trgovati sa Ujedinjenoj kraljevini. E, govorimo o trgovini golemih razmjera i važno je da to shvatite ta trgovina je oko osam puta veća od one koja je upravo dogovorena između Europske unije i Kanade. Oko 85 tisuća poduzeća će morati ispunjavati carinske deklaracije i prolaziti kroz provjere na granicama po prvi put, a 85% vozila koja prelaze preko e, kanala La Manche e, su e, vozila koja su registrirana u 27 država Europske unije. Dakle, ovo nije pitanje koje se odnosi samo na Ujedinjenu kraljevinu. To je nešto e, što se odnosi na sve dionike. E, danas želim reći da postoje tri čimbenika koje utječu na učinkovitost trgovine između Europske unije i Ujedinjene kraljevine nakon Brexita. Da, postojaće granice, ali kao što smo već čuli, e, postoje i važni rizici kada je riječ o e, kvotama vozila, o dopuštenja za vozila da prelaze granice. Također se moraju e, raščistiti i pitanja kvalifikacija vozača. Mi tražimo jasnoću ne samo od vlade Ujedinjene kraljevine već i od europskih vlada i kao što ste upravo čuli intenzivno smo fokusirani na važne trgovinske, trgovačke putove između Ujedinjene kraljevine i Republike Irske. Nove provjere na granicama će trajati e, pa će doći do čekanja na granicama. Mi to želimo izbjeći što je više moguće. Nema fizičkog prostora u lukama e, u roll on roll off e, trajektnim lukama bilo u Engleskoj, bilo u Irskoj, bilo na kontinentu i doći će do zagušenja iskušenja u tim e, prostorima i do dugih redova. Luka u Doveru je ocijenila da za svakih dodatnih dvije minute e, odlaganja, odnosno vremena koje je potrebno, e, da će to izazvati red dugačak 27 km na temelju e, sadašnjih tijekova trgovina. A slično će se dogoditi i u Kaleju i u drugim lukama. Dakle, to je iza za vladu Ujedinjenih kraljevina, ali je to izazov i za vlade 27 država članica, a osobito Francuske, Belgije, e, Nizozemske, Španjolske i naravno Irske. E, treba će se uspostavljati novi sustavi, nova dokumentacija, treba će se zapošljavati novo osoblje koje će se morati obučavati u novim postupcima, e, 300 milijuna carinskih deklaracija će se podnositi svake godine, a sada ih ima samo 90 milijuna. Dakle, to su e, golemi izazovi s kojima smo suočeni. E, drugo što želim reći je da moramo osigurati kontinuitet e, za tranzit vozila jer e, vlada Ujedinjene kraljevine je najavila napuštanje Carinske unije i jedinstvenog tržišta, pa pretpostavljam da će time doći kraj i, e, i e, dozvolama zajednice postoje tarife i procedure svjetske trgovinske organizacije, ali e, ne postoji ništa e, što bi e, pokazivalo što će biti s kvotama kamiona koje prelaze granice sadašnje brojke, e, na njih otpada samo oko 5% e, sadašnjih volumena trgovine između Dovera i Kalea e, dolazi do tolike trgovine koja pokazuje koliko je uspješno jedinstveno tržište i kako su proizvođači i poduzeća reagirali na mogućnosti jedinstvenog tržišta, a sada se treba prilagoditi promjenama koje dolaze i važno je shvatiti da je taj rizik jednako podijeljen između oba dvije strane. E, slična je situacija i u željezničkom prometu e, e, nemam puno za reći o tome, sigurno će se o tome govoriti u nekom budućem saslušanju, ali postoje e, slični aranžmani kada je riječ o e, željezničkom prijevozu i kvalifikaciji vozača. E, ukratko, da rezimiram, moramo prihvatiti da će se e, davati e, carinske deklaracije, da će se provjeravati sukladnost, da ne samo vlada Ujedinjene kraljevine, već i vlade e, država članica moraju djelovati, moraju nešto poduzeti kako bi e, reagirale na Brexit. Moramo pojednostavniti postupke, automatizirati ih dugoročno, ali to je nešto za budućnost. U međuvremenu moramo osigurati da vozila i dalje prelaze granicu i da postoji međusobno e, priznavanje kvalifikacija i e, vozačkih dozvola vozača. Puno vam hvala. Merci beaucoup. Hvala lijepa na ovom izlaganju gdje ste spomenuli brojke koje su zaista vrtoglave brojke, zaista. A sada nastavljamo. Gospodin Kern e, sada ima riječ na sedam minuta. Izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Zovem se Daniel Kern i radim za IRU, što je svjetska organizacija cestovnih prevoznika. Kao što vidite na karti, na ovom e, slajdu, one zemlje koje su sada obojene tamno plavom bojom, one su sada članice Europske unije. Mi smo dakle nekada ili međunarodna organizacija i te zemlje su bile obojene e, crvenom bojom. Vrlo je važno reći da se mi ne bavimo samo cestovnim prevozom, već prevozom općenito. 11 milijuna ljudi radi u tom sektoru, a postoji mogućnost da se e, poveća do 2050. godine za 60% e, promet tereta, dok za 40% će se povećati putnički promet. Zato je jako važno da se u prometnom sektoru postigne vrlo dobar sporazum po pitanju Brexita. Prioriteti u Europskoj uniji su trojaki, kao što možete i zamisliti. Mobil, paket mobilnosti je vrlo važno za nas, baš kao što su i e, baš kao što je i Brexit što e, moja organizacija želi od Brexita, a što ne želi dobiti u našim e, materijalima, našim e, dokumentima koji su danas objavljeni. Govorimo o pristupu tržištima, o carinama, zatim usklađivanje uvjeta e, rada, dakle sve što je vezano za e, socijalne aspekte rada između Europske unije i između e, Velike Britanije, a isto tako pristup tržištima. Dakle, organizacija IRU smatra da ako ne dođe do dogovora da to nije opcija za nas. Nama bi bilo draže da se uspostavi jedna e, odredba koja će biti e, tranzicijski period status quo. Što je za nas e, nešto što ne želimo, nikako ne želimo kvote, to bi bilo jako loše za tijek trgovine. I jako nam je važan pristup tržištima s obje strane. Kakva je budućnost sada? Ne znamo jer su za sada ljudi, e, države ulazile u Europsku uniju, morale su prihvatiti pravnu stečevinu. Međutim, sada je po e, prvi puta jedna država e, razmotra o mogućnosti da izače iz Europske unije. Prema tome, u neizvjesnim smo vodama i zato treba biti jako kreativan i isto tako mislim da se treba vrlo fleksibilno naći dobro rješenje. Na tržištu sada postoje različite mogućnosti po pitanju carinskih e, pitanja. Razmatramo o tome. Prva opcija je, kojom smo se pozabavili, jest ona e, koju ima Turska, djelomično carinska unija sa Europskom unijom a radi se o zemlji koja je iz G20, imamo cestovnu granicu, ali to je takozvana čvrsta granica. Mi to ne želimo. Slična situacija je s Norveškom, jer su tu carinski postupak je jako e, zapravo napravljen ili finski ili norveški kolega ili dakle će provjerati ili pak švedski ili norveški kolega će provjeriti kamion. To ipak je carinski postupak iako je vrlo eh, olakšan. Ali eh, to moramo sve vidjeti u skladu s Europskim sudom i slobodom kretanja a zatim imamo također i e, švicarski slučaj. E, oko stotinu je sporazuma uredilo od 1970. do sada e, odnose između Švicarske i Europske unije koja je članica EFTE. To je vrlo složeno i to bi bilo kompleksno za primijeniti, to tvrde jedni. Drugi pak misle da bi to bilo zapravo vrlo lako prilagoditi. A što ako dođe do e, vrlo čvrstog e, preksida i pravog prekida, tu bi e, Ujedinjena kraljevina postala jednostavno u potpunosti treća zemlja članica Ujedinjenih naroda i tako dalje. Međutim, to je scenario koji ne želimo jer je to vrlo značajan trgovinski partner to mislimo bi, da bi za našu industriju bilo previše problematično. Što, izlaska, što se tiče pristupa tržištu, ne želimo kvote, želimo da se uspostavi bilateralni sporazum između Europske unije i njene kraljevine. Što se tiče područja naslužnosti, tu smo fleksibilni, to može biti sporazum o cestovnom prometu ali s obzirom da su naši odnosi složeni, može to biti i puno sveobuhvatniji sporazum. Dobra stvar pristupa tržištu, znači ne bi, bi i sporazuma o tome, bi bilo da ne bi svaki puta kada bi netko trebao početi voziti kamion, tražiti prethodno dozvolu. Važno bi bilo da e, postoji mogućnosti 27 individualnih sporazuma između svih država Europske unije i Ujedinjene kraljevine, što bi dovelo do fragmentacije tržišta. To ne bi bilo nužno dobro. Koji su naše glavne poruke zaključno? Dakle, imamo ih pet. Najprije želimo da se cestovni promet teče glatko nakon Brexita, da imamo dovoljan period tranzicije gdje ćemo sačuvati status quo E, pristup e, tržištima, ne kvota, već kriteriji kvalitete. Osim toga, mi smo vrlo asimetrična industrijska grana. Ne želimo da kao posljedica Brexita imamo više birokracije, više administrativnih zahtjeva i želimo da sve bude pravno izvjesno. Ovo je kraj mog izlaganja. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa vama. Hvala zapravo svima trima na ovim izlaganjima. I prije no što otvorim raspravu, dopustite mi da pozdravim goste naše kolegice e, Klun. Želim vam dobrodošlicu na sastanku e, našeg odbora. Ne znam točno gdje se nalazite u ovoj dvorani, mislim da ste negdje na dnu dvorane, ali u svakom slučaju želim vam dobrodošlicu. Nakon ova tri izlaganja otvaram raspravu. Moram reći da su ova tri izlaganja na nas izvršila pritisak. Vi ste vrlo jasni u vašim izlaganjima, ali vi govorite koliko je sve ovo hitno. Paket o mobilnosti na kojem ćemo raditi, osim dakle njega, vi spominjete kakve posljedice mogu biti u administrativnom smislu koje bi znači eh, mogao se jako odraziti na E, trošak e, prometa robe. Mogu vam jednostavno reći da se sada za vrijeme pregovora pokušavamo zapitati kakve će biti posljedice i uzeti u obzir ovo što vi govorite. Gospođo Murphy, pokušavamo nešto napraviti, pokušavamo usporiti posljedice Brexita. Gospođo Murphy, a mi iz odbora za promet Pokušat ćemo također e, sada već e, rješavati ove probleme unaprijed. Otvaram raspravu, gospodin Markus Piber prvi ima riječ, izvolite. Hvala lijepa za ovaj vrlo zgodan uvod. Da, uistinu opisali ste ogromne probleme, međutim želio bih vas podsjetiti da nismo mi to sve smislili da do toga dođe i kad e, mi ovdje sa 20% kapaciteta e, administracije u komisiji smo samo zaposleni sa temom Brexit, onda možete misliti da je to jedna tema koja je ustavno povezana i sa velikom ljutnjom. Jer umjesto da se bavimo sa budućnošću, mi sad e, pomalo se bavimo jednim raspadom Europske unije. Dakle, istinu je to već i jučer rečeno da moramo što je prije moguće doći do jednog trgovinskog sporazuma sa Europskom unijom, e, sa Velikom Britanijom. I tu bih želio dvije točke navesti pogledaju onoga što ste rekli. Jednom, ona čarobna riječ, digitalna granica. Dakle, puno toga kroz skreniranje, blockchain tehnologija. Pa ne može li to biti tome tako da na kraju granica između Europske unije i Velike Britanije postane jedna vrsta e, predvodnika kada govorimo o toj digitalnoj organizaciji. Pa nije li to možda i određena e, šansa koja nam se pruža, jedna tehnološka šansa e, koja se može gledati i pozitivno i to mogu postati određene referentne vrijednosti i za druge. To je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje kad e, govorimo o zakonodavstvu u pogledu prometa, to je sve uistinu snažno izregulirano, ne uvijek na najveće zadovoljstvo, nekad smatrate da su određene stvari opterećenje. Međutim, postoji li u vašoj branši da netko bira onako one najfinije i najbolje dijelove? Dakle, a kad napustimo Europsku uniju, onda ne želimo ovo recimo određeno vrijeme kad se vozači moraju odmarati i slično. Možda da li vi kao branša možete tu doživjeti neke stvari pozitivno ako napuštate naše složeno zakonodavstvo? Ili prihvaćate li naše zakonodavstvo onako kako je, to bi bio onda vrlo jaki signal u pogledu mogućeg budućeg trgovinskog sporazuma. To će nam olakšati posao i to bi bio jedan dobar argument što to je prije moguće dođemo do nekog rješenja. Ako iz vaših branši dođe taj signal. Mi e, u našoj branši smo jako opterećeni, ali mi to prihvaćamo kroz našu socijalnu odgovornost, dakle da ćemo mi i dalje i htjeti sudjelovati u tom unutarnjem e, trgovini. Dakle, to pitanje, dakle, digitalne granice ili to biranje onog e, najboljeg kad više većine želite biti u EU. Hvala vam lijepa. Puno hvala, gospodine Piber, a sada riječ ima Ismail Hertug, izvolite. Hvala lijepa i s moje strane. Ova posljedna rečenica, gospođo Murphy, koju ste vi iznijeli, je sjajno izjazila kompletnu dilemu. Dakle, vi ne želite kao e, Republika Irska postati zaboravljena zemlja, forgotten land. Dakle, mi kao socijaldemokrati ćemo to zasigurno nastati spriječiti, jer vi jeste članica Evropske unije. Međutim, pravo je i kolega Piper kad je rekao da to sad nije samo na nama, sad kada bi se radilo ovdje na članovima ovog odbora, rješenja uopće ne bi bila tako teška. Međutim, problem je da smo mi sad podređeni na određeni način, e, jer ove, e, druga strana nekako više vodi ove Brexit pregovore. Dakle, mi možemo pogledati kako to možemo pojednostaviti, dakle, poslušati što industrije s jedne i s druge strane žele, međutim, ostaje sve pri tome da ne može biti, a to je već i netko spomenuo, da si sad uzmete iz ukupnog složenog Brexita, cijelo to kompleksa, pokušavate uzeti nekako ono najbolje i sad ispregovarati e, najbolje po sebe. A to je taj cherry picking e, koji se stalno spominje. Dakle, koje mi ovdje s ove strane nas 27 nećemo htjeti. Dakle, moramo biti da ova odluka do koje će doći tijekom idućih mjeseci, iduće dvije godine, mm, može imati određene učinke i za neke druge zemlje, da to malo pređe i na njih. Naravno, da ne želimo nikakvu dodatnu birokraciju, ne želimo nikakve dodatne složene carinske procese, dakle ako će ovo obrad od dodatne dvije minute dovesti do 27 dugih, kilometara dugih kolona, međutim trebamo reći da se i vlada u Jedinoj Kraljevini mora malo pokrenuti i reći što činiti. Mislim da se ne mogu samo izuzeti određena e, područja i onda zasebno to ispregovarati. Dakle, to mora ostati u toj cjelini i kad govorite o ovom prijelaznom razdoblju, to će vjerojatno i biti tako. Međutim, da li to prijelazno razdoblje ništa neće pomoći ako niste našli jedno sveobuhvatno rješenje za cjelokupnu situaciju? Dakle, ovo je saslušanje za nas danas bitno, jer možemo čuti što vi na kraj krajeva ne želite, to su kvote, e, dodatni carinski mm, procesi, dakle, birokracija dodatna i da želite određenu sigurnost, pogotovo u smislu pravne sigurnosti. Međutim, najveći problem nije samo u rukama odbora za promet, a naravno to nam ima zajedno i ne čini život puno lakše. Hvala gospodine Hentog. Sada gospođa Foster ima riječ. Puno hvala. Hvala svim gostima na informacijama koje su nam dali. Osvrnula bih se sada na ovo što ste rekli. Komentari gospođe Merfi ne samo opak paketu o mobilnosti, mislim da je ispravno govorila o tome. Radi se o vrlo složenoj i sveobuhvatnom e, i sveobuhvatnom e, elementu. Naša predsjednica je već rekla da smo to o tome već razmišljali. Kad dolazite s otoka, e, sasvim su ispravne vaše primjedbe. Recimo kada se govori o direktivi o e, uvjetima rada, broju radnih sati za volanom. A isto tako situacija je sasvim drugačija e, kada prevozite kopnom i kada se e, prevozi brodom sam teret. Sljedeće smo saznali vrlo dobro kakve posljedice možemo imati. Govorili ste o kvalifikacijama vodača i kakva je sada situacija kada se prelaze granice. Ne mislim da će se to promijeniti. Britanska vlada nije nigdje dala naznake da će smanjiti socijalna prava, niti smanjiti ništa u zakonodavstvu, ništa mijenjati a kvalifikacije vozača i druge stvari mislim da će se raditi na načelu reciprociteta. Mislim da će dio toga zaista ostati kakvo je sada, ne budu li netko izrijekom tražio da se promjeni. U Ujedinjenoj kraljevi imamo vrlo dobre e, standarde i mislim da se to, da nema naznaka da će se to srozati. Budući da dolazim iz Ujedinjene kraljevine i kad vidim kako se e, puno lobira kad se surađuje sa ministrima prometa. Mislim da to trebate raditi. A naš treći govornik je onaj koji mogu reći da mi znamo gdje su izazovi, moramo to riješiti. Znamo što će izazvati veće troškove. Osobno ne mislim da nam trebaju tvrde granice, niti da se uvode neke i porezi. Mislim da se ovdje radi o političkoj volji. Ne radi se o tome da jedna država želi imati posebni dogovor o svemu. Mislim da obje strane na kraju trebaju imati jedan dobar rezultat iz svega toga, te da se trgovina da trgovina treba treći što je glađe moguće. Mislim da se to sve ostvarivo. A mislim da će e, također predstavnici pojedinih industrijskih grana također nastaviti raditi na tome. Dakle, nastavite lobirati. Ja e, surađujem i s kolegama u Westminsteru i ovdje u Europskoj uniji i radimo na tome. Mislim da je jako dobro da danas govorimo o ovome i jako je dobro i sa stanovišta Irske. Mislim da je to važno kako bi kolege iz 27 zemalja članica shvatile koliko je važno da se ostvare svi ove aspekti od e, dobre trgovine do socijalnih aspekata vezana za to. Hvala vam puno na tome. Hvala. Gospodin Telička ima riječ. Hvala lijepa. E, puno novim izlaganjima gdje smo puno toga naučili. Ponovit ću ono što su kolege djelomično već rekle. Radi se o velikim implikacijama za različite tvrtke. Mislim da mi na ovom odboru smo toga i tekako svjesni. Ali E, mislim da bi e, bilo jako dobro da umjesto nas tu sjede i britanski ministri zajedno sa njihovim europskim kolegama. Nažalost, do toga uvijek ne dolazi. Što se pak tiče Irske, e, o, mi u potpunosti sve shvaćamo, imate našu punu potporu. Najprije nešto o primjedbama o paketu mobilnosti ne dijeli mišljenje naše predsjednice. Ne možemo to odgoditi. Radi se o vrlo osjetljivim pitanjima, a taj se paket bata bavi čitavim nizom e, mjera, nacionalnih mjera u pojedinim državama. Tako da mislim da do toga neće doći, ali mislim da što se rokova tiče, da će se upravo pokušati postići da se paket o mobilnosti što prije riješi kako bi se sve rješavalo na razini Europske unije, a ne pojedinih država članica. Međutim, koji elementi paketa će se najviše na vas odraziti i kako bismo se mi time najviše mogli pozabaviti putem amandmana i e, izmjena. Dakle, trebalo i da nam kažete koje, bi dvi, koje biste vi dva ili tri prioriteta izdvojili. Što se pak tiče implikacija i samog konačnog dogovora, ja mislim da je sasvim jasno da će nam biti potrebno prijelazno razdoblje. Što god da se događalo od sada pa do Brexita, sve e, to se neće moći postići bez prijelaznog razdoblja. Sada možda govorimo o trogodišnjem E, prijelaznog razdoblja. Ja sam bio među pregovaračima kada je Češka pristupala Europskoj uniji i mislim da su i te tri godine prekratke. Sve je to jako zahtjevno. Treba jasno u lobiranju reći relevantnim tijelima koji su bitni problemi, jer ne mislim da svi shvaćaju e, kako će izgledati ti vremenski rokovi, što bi se više manje trebalo priželjkivati u tom smislu. A isto tako zanimalo bi me nakon vašeg lobiranja Kakav rezultat toga imate? Da, očito e, čujemo da nećete biti dio e, jedinstvenog tržišta, ali bih e, htio znati što mislite o tome da budete dio Carinske unije. Tu ima puno stvari koje ne razumijem. I za kraj još jedno pitanje. Jasno nam je da su ovdje u pitanju i politički i, i ekonomski e, razlozi bitni za Irsku. S političke stranke, recimo sporazum na veliki petak i tako dalje. Gospođo Murphy, možete li nam reći je li e, bolje imati granicu između Ujedinjene kraljevine i Irske ili pak Sjeverne Irske i Irske? Hvala, gospodine Telička. Htjela bih jednostavno samo ispraviti za slučaj da e, nisam e, se dobro izrazila. Ne, ja ne želim mijenjati rokove za paket o mobilnosti. On je započet i poštovat ćemo vremenske rokove. Međutim, od jutros govorimo o eventualnim posljedicama e, za vas, to je nešto što ćemo uzeti u obzir u ovim rokovima, ali sami rokovi paketom omojlosti neće se promijeniti. Gospodine Taylor, e, sada vi imate riječ, iako molim da e, svi govornici govore kraće u vašim pitanjima kako bi vam naši panelisti mogli odgovoriti. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajući, i zahvaljujem isto tako našim panelistima na nekim vrlo važnim aspektima koji ste iznijeli. U istinu nam je korisno znati koji su vaši prioriteti. Ono što bih vas ja želio pitati, i to svakog pojedinačno, kakav plan imate u slučaju nepovoljnih okolnosti ili recimo kad Velika Britanija napusti carinsku uniju, a to će se dogoditi u travnju 2019. Kako vi sad unaprijed planirate u pogledu tog dana? Dakle, kakve aranžmane imate? Što mislite? Što će vam trebati? Pogotovo kada govorimo o irskoj granici. Velim da tu postoji čitav niz problema. A ni na jednoj i na drugoj strani ljudi baš i ne znaju koje će biti stvarne implikacije i rezultat. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Langril, izvolite. Hvala lijepa. Pozdravljam vas. Lijepo je vidjeti ovdje i kolegicu e, koja je vozačica kamiona, gospođa Murphy. Meni je bilo 19 godina kada sam počeo voziti kamion i 30 godina sam e, to činio prije nego što sam se počeo baviti politikom i onda 2013. sam bio prvi vozač kamiona kao zastupnik ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, E, i deset godina sam e, u inozemstvu vozio kamione u međunarodnom prometu. Ovo je sad ovdje sve čisto hipotetički o čemu mi raspravljamo, ne znamo kako će to izgledati. Ujedinjena kraljevina. Treba jasnije reći u tim pregovorima što oni žele e, Mislim, tu pomalo ima i previše tog duha osvete, e, može se to i osjetiti da su ljudi ljuti, što su e, Britanci izabrali taj Brexit, ali sad ipak trebamo nekako opet pronaći taj put jednih drugima i zauzeti jedno razumno stajalište u pogledu toga kako to može funkcionirati i da se onda tu dogovorimo oko toga kako će se taj promet odvijati. Kad sam ja započeo sa svojom karijerom, tada smo imali granice u čitavom nizu zemalja i sad je pitanje koliko učinkovito se to obavlja. Postale su grozne zemlje gdje ste dan i pol mogli e, provesti samo na tome da obavite sve e, carinske procese, a u drugim zemljama je to trajalo 30 minuta i mogli ste ići dalje. Dakle, tu se radi o toj volji za suradnjom da li će Ujedinjena kraljevina i Europska unija tu moći naći jedno razumno rješenje. Ja tu ipak imam tu nadu da će one dobre snage pobijediti i zdrav ljudski razum i da će se onda naći dobra rješenja kroz koje će funkcionirati ovaj sektor prometa jer to je uvijek bio vrlo velik e, sektor kada govorimo o tom e, međunarodnom prometu. Plan B, on, stare rješenje, tranzit kroz e, Veliku Britaniju, pa ne znam, sad postoji čitav niz razmišljanja, ne znam sve što će se dogoditi, puno špekuliranja, ali ja mislim da ćemo ipak na kraj naći jedno dobro rješenje. Hvala lijepa, gospodin Lundgren. Postoji li plan B? Imate plan B? Ha, to je velika tema, <laughs> široka. Jeste vi malo razmišljali što ćete učiniti? Tu imamo određene brojke koje su ozbiljne. otežavajuće kada govorimo o tržištu carina, da je to pitanje gospodina Lundgrena kojim bi se svakako trebali pozabaviti. On kaže, jeste li nešto predvidjeli međusobno? Ako je jedna vrsta plana puta, što će se dogoditi ako ne dođe do dogovora? Što onda učiniti? Gospodin Markus Piper je onda isto tako spominjamo, to je digitalnu granicu, kako nju posložiti. Onda smo imali gospodina Ertoga koji je podsjetio na to pitanje da Republika Irska ne smije imati prevelike gubitke, paket mobilnosti. Evo prijelazna faza, ali o njoj nećemo mi odlučivati. Postoje li tu neki sastanci s vaše strane? Jeste vi u dijalogu sa britanskom vladom? kako bi se malo već nekako regulirala ta prijelazna faza i onda je ono što je isto tako bitno, to je situacija vozača kamiona, vrlo konkretno. Što će se dogoditi u ovom socijalnom aspektu? Ako se istupi iz pravnog okvira Evropske unije. Evo, imate uvijek po dvije minute kako bi odgovorili na ova pitanja, ali onda ćemo se opet na to vratiti. Izvolite, gospođa Murphy prvo. Hvala lijepa. Zanimljiva pitanja. A što se tiče paketa mobilnosti i faktora vremena, ja to shvaćam, ali čisto ovako, praktično gledajući, svi koji ste mi postavili pitanje u pogledu toga, dakle ne možemo to sad odgoditi. Naravno da možete. Stvarnost je da smo mi diljem svijeta suočeni s time što nemamo dovoljno vozača. Ova uredba u skladu s kojom trenutno radimo je dostatna. Iako se puno toga govori o socijalnom dumpingu i kad e, imaju svoju stanku, koliko provode uistinu mogu ili ne mogu provesti u kamionu. Dakle, ovi ljudi nisu zavezani lancem za svoj volan. Oni mogu raditi što želite sa svojim vremenom. E, mogu spavati u krojecu. Ja sam E, spavalo u jednom hotelu i 300 e, <laughs> dolara ili euro sam to platila, nisam uopće mogla e, spavati jer sam bila u nekoj stranoj sobi sa lošim jastokom na lošem krevetu i nisam mogla spavati. Dakle, mislite li da je dobro za vozača da vozi kamione nakon što dva dana nije mogao spavati u nekakvom stranom krevetu? To je praktični aspekt. Drugi je, tko će platiti ovaj hotel gdje on spava, hoće li on nastraditi što se tiče njega njegove plaće. Dakle, to su sve stvari koje su povezane s uh, paketom mobilnosti. Tu nema nikakvih praktičnih rješenja. Nitko ne provjerava sa prijevoznicima i sa vozačima koja e, su stvari moguća praktična rješenja. Te vaše ne funkcioniraju. Ova postojeća uredba o tahografu je jako loša sada e, gledajući e, recimo Irsku kao jednu zemlju koja je otok. Potreban nam je jedan dan dodatno da bi došli do europskog kopna zbog Brexita i to je loše za Irsku i za mene kao prijevoznicu jer e, potrošač neće kupiti proizvod, gubi svoju vrijednost. Ako se to dogodi, jednostavno neće doći do nikakvog povećanja prodaje i to nas opet vraća u ono razdoblje recesije i kad me neko pita koji je moj e, plan e, u slučaju da sve propadne je da ja odustanem od svog posla kao i da postanem zastupnica u Europskom parlamentu. To je najbolje što vam mogu reći jer ja pojma nemam kako to planirano gospodin e, Taylor predlaže. Što ja kao prevoznica tu mogu uopće poduzeti? Ja uopće ne znam koje su namjere u pogledu carine, jer cijelo vrijeme se još raspravlja, ali ono što ja znam je da paket mobilnosti će e, dodati još s gore strane e, Brexitu previše promjena od a Irska će biti ona zemlja koja će najviše zbog toga patiti. A kad govorimo o dakle, našim prijevoznicima sa sjevera, oni moraju preći četiri granice. Dakle, ne možete to uspoređivati sa Norveškom, ni sa Turskom, ni sa Švicarskom. Ima samo jedna granica tu. A mi četiri puta i za vozača, kao što znate, gospodine london da vozač to četiri puta učini, pa to je strašno za nekoga u uniformi ko nije dobro obučen, jer nema nikakvih preprema e, carine trenutno. E, nitko ga se nije regrutiralo uopće dodatno u Irskoj za te carinske poslove. Mi godinama već nemamo granice, ali sve uredbe kao one koje se tiču tahografa e, su, dakle, odnose na razdoblje iz 2006. kad nije bilo e, granice. a sad želite da funkcioniramo kad je to još više izregulirano. A to se opet odnosi najviše na Irsku. Ne otici se to na Njemce ni na Francuze na isti način. Dakle, mi moramo preći, dakle, otok pa, pa onda da bi došli do kopna i uistinu ćemo se naći u vrlo nepovoljan položaj. Ne mislite da vi kao što ste izabrani ovdje da vi ne možete odgoditi paket e, mobilnosti. Vi možete odgoditi pojedine aspekte. Hvala lijepa. Osjećamo puno, puno strasti u vašim riječima. Nastavit ćemo sada. Hvala lijepa. Mislim da bih želio započeti time što ću se obratiti čitavom nizu pitanja i komentara u pogledu jednog vrlo važnog zapažanja e, ovog odbora. Dakle, tijekom idućih nekoliko tjedana ova ramoteža će preći sa političke arene na komercijalno kada govorimo o tom teretu odluživanja. Dakle, postoji to tržište, tržište logistike i dok mi sad ovdje govorimo se pregovara o ugovorima, dogovara i oni će stupiti na snagu i to će utjecati na kretanje robe u drugoj četvrtini 2019 i tu čitav niz e, udruga koje nas e, kontaktiraju i koje kažu koje su cijene da mi navedemo, dakle, u skladu sa različitim scenarijima Brexita. Ha, ova, ako nam ova politička strana ne može tu pomoć, onda ćemo mi sami to morati učiniti. To znači da na kraju će se odluke donijeti unutar jednog komercijalnog konteksta, jer će poslovni svijet htjeti i nadalje trgovati i dostaviti robu svojim potrošačima. Dakle, ovo pitanje je što učiniti u slučaju da ne dođe do nikakvog dogovora. Dakle, tu je određena nesigurnost. A poslovni svijet će početi onda pretpostavati da će doći do najgoreg scenerija i počet će se pripremati za takozvani hard Brexit, odnosno onaj Brexit gdje neće doći do dogovora. To znači da će poslovni svijet morati donijeti odluke kako bi dalje funkcioniralo europsko gospodarstvo i počet će ulagati, zapošljavati ljude kako bi se mogli organizirati ti postupci, kako bi se mogli sa najgorim mogućim scenarijem nositi. To će biti stvarna tragedija. Gubitak novca, ali to će biti jedna logična i razumna poslovna odluka s obzirom na nesigurnosti i rizike s kojima smo suočeni. Dakle, ovo je sada slijede vrlo važni tjedni. I ono što bih vam ja preporučio, da ako je moguće da se pričeka, dakle, e, završetak samita 14. i 15. prosinca i nadam se da onda možemo preći na ozbiljne razgovore i pregovore u pogledu detalja i novog trgovinskog sporazuma gdje ćemo se morati pozabaviti svim ovim pitanjima kojima mi govorimo i kad govorimo o kvalificiranosti vozača mi tu ne želimo ništa promijeniti. Dakle, to je to važno pitanje priznanja, kvalifikacija i vozačke dozvole. Dakle, to se ne smije u svojoj žurbi e, zaboraviti. Jer nema smisla imati jedan trgovinski sporazum i vozila koja će se e, kretati, a vozače neće e, imati dozvole, neće smijeći voziti kamione. Dakle, ja uistinu podržavam i prihvaćam tu potrebu da ne smijemo dozvoliti da se nove kontrole vrate na ono što smo radili 92. I kao doprinos, dakle kako ne pomoći samo našoj carini, nego i svim drugim agencijama e, u u 27 država članica mi smo napravili jedan plan od deset točaka kako bi se pojednostavile carinske procedure s tim da želimo e, smanjiti sve te zahtjeve i kako bi se mogli izbjeći dakle sve loše aspekte. I nema tu ničeg novog. Jedinjena kraljevina i 20 država članica e, ima trgovinske odnose sa čitavim nizom zemalja i znamo dakle kako izgledaju čvrste granice, trebamo se sada prilagoditi. Dakle, to se može učiniti. Dakle, potrebna je tu određena odluka da se to želi učiniti. Hvala lijepa. Gospodin Kern, hvala lijepa. Hvala lijepa na svim vašim intervencijama, komentarima. Biću kratak. Ponoviti u stvari manje više što su već rekla ova dva panelista. I ja ću se fokusirati na tri ključna aspekta. Broj jedan je to pitanje gospodin Taylor postavio. Kakvi dogovori su vam potrebni nakon Brexita u pogledu carine i carinskih procedura. Mislim da ono što je uistinu važno za industriju je da kad god e, provjeravate kamion, da se to događa dakle, u takozvanom Interlandu, dakle tamo negdje iza, ne direktno na granici. Gospodin James nam je dao određene podatke. Dakle, ako smo i mislili o tome da imamo takve aranžmane u pogledu carine, nećemo sve provjeravati dakle, na granici. Jel bi onda došlo do kilometarskih e, redova? A mi želimo osigurati dobru trgovinu i protok između Ujedine kraljevine i Europske unije. Gospodin Piper i govori o digitalne granici. Ovo je vrlo važno. Mi priznajemo to da se tehnologija razvija i to nam je drago. Pogotovo kada govorimo o procjeni rizika i svega toga što se danas može učiniti u pogledu toga kako vidjeti što je unutra u kamionu, kako bi imali dakle, i sigurniju situaciju u našim zemljama. I Dakle, mi ćemo tu preuzeti sve obveze koje su nužne. Međutim, kao što sam rekao, e, tehnologija se brzo razvija i tu su određeni izazovi za zakonodavce. U većini slučajeva je tehnologija brža nego e, proces donošenja zakonodavstva. Dakle, to je taj izazov s kojim ćemo se mi morati e, suočiti da pravovremeno imamo nužno zakonodavstvo kako bi mogli to sve obaviti. Nadalje, dakle, nećemo imati nikakvih e, problema u pogledu tih odluka, ali na kraj krajeva nije se radilo o našoj industriji, o našoj odluci da imamo sad ovu podjelu unutar Evropske unije. Treća točka, dakle, Sad govorimo o fazi broj 2, nadamo se tome što je brže moguće, već od prosinca i stoga je vrlo važno da cestovni promet kao dio budućih odnosa bude nekako na vrhu te agende. Jer, kao što je James to upravo rekao, možete imati koliko god želite kraznih e, sporazuma, dogovora, vezano sektore proizvode. Ako ti proizvodi se ne prevezu pravovremeno do klijenta, onda svi ti sporazumi su u stvari, možemo reći, jedna vrsta tigra bez zubi. Hvala lijepa na ovoj prvoj seriji odgovora. A sada ćemo započeti s drugim krugom pitanja. Imaćete po jednu minutu, kolege, kako ne bismo ukrali od vremena drugog panela. Dajem riječ najprije kolegici McGuinness koja je prva potpredsjednica Europskog parlamenta. Jako mi je drago da ste došli na sastanak našeg odbora. Dobrodošli, izvolite. Hvala vam na dobrodošlici i na ovom saslušanju. Pa ne znam zapravo što bih pitala jer imam toliki broj pitanja. E, ja sam došla na sastanak da bi podržala vaš rad, ali i svoju kolegicu Veronu Murphy. Mnogi od vas možda smatraju da je njena intervencija emotivna, ona to je, jer taj osjećaj nesigurnosti i zabrinutosti u Irskoj je vrlo dubok i mi ne možemo dati odgovor na tu nesigurnost dok ne vidimo kako će napredovati prvi krug e, pregovora. Dakle, moje pitanje je ovo, za poslovne ljude i poduzeća u kojem trenutku e, ta neizvjesnost postaje nepodnošljiva jer se moraju donositi odluke. E, ne znam da li postoji plan B jer ne znamo od koje točke polazimo kad je riječ o budućem partnerstvu. Ali kolege, želim da znate da u Irskoj postoji e, veliki osjećaj nelagode i nesigurnosti. Mi trebamo pristup svojim sadašnjim tržištima i to trebamo vrlo brzo brzo i da se ništa bitno ne mijenja. Hvala gospođo McGinnis, a sada gospođo Meissner. Pa naravno nastojat ću biti kratka. Rekli ste da ste mala nacija, da trebate trgovinu. Ja se s vama slažem. Već sam se sastala s predstavnicima irskih ministarstava i moje pitanje je vrlo jednostavno. Imate li ideju koliki bi bili dodatni troškovi za vas e, e, u budućnosti i drugo, da li postoje pregovori između vašeg ministarstva prevoza, eh, transporta i ministarstava ostalih eh, država članica Europske unije, jer eh, vi ne smijete biti kažnjeni ako Velika Britanija želi otići. Hvala gospođa Anderson. Pa pozdravljam vas i Htjela sam naglasiti da ovo moramo riješiti pravno za razliku od onog što je rekla Jackie Foster, nažalost ne prihvaćam činjenicu da je vlada Ujedinjene kraljevine potpuno opredijeljena za primjenu relevantnih standarda. Visoko pozicionirali političari su vrlo jasno rekli da to ne žele. ću vam jedan primjer. Gospodin Duncan Smith, eh, koji je bio državni tajnik, je rekao da nakon Brexita 2019. moramo eh, preispitati trošak regulatornog opterećenja za e, poduzeća i građane Ujedinjene kraljevine. Dakle, vi morate pripaziti da se ove stvari riješe. Hoće li to biti verzija švicarskog e, ugovora e, gdje stoji da trebamo uključiti sve što se tiče sigurnosti i socijalnih prava. Michel Barnier je rekao i ja ga držim za riječ da e, se to treba poštivati. Dakle, kvalifikacije, e, e, radni sati, ne zato da bismo stvarali opterećenje, već zato što želimo ravnopravne uvjete za sve, bez obzira li riječ o trgovinskom sporazumu, bilateralnom sporazumu ili aranžmanu tipa Norveške. Hvala gospodin Fandalen. Puno hvala, gospođo predsjedateljice, e, gospođo e, Jako mi je žao zbog Brexita. Ja sam se nekako nadao da se on ipak neće dogoditi, ali ako do njega dođe, nadam se da to neće biti tvrdi Brexit, jer e, nije riječ samo o cestovnom prometu toliko sektora će trpjeti avijacija, ribarstvo, a mogao bih dalje nabrajati. Imam dva pitanja za gospođu Murphy i gospodina Kerna. Prvo, hoće li poduzeća razmišljati o preseljenju da li već ima znakova da će irski prijevoznici možda planirati E, da svoje sjedište premjeste na kontinent, a drugo, govorili ste o oluji koja se sprema, e, postoji li bilo kakvo svjetlo na kraju tunela? Hvala, puno hvala. Sada dajem riječ gospođi Lukašenska. Hvala. koszty dla firm transportowych z Wielkiej Brytanii, a także problem... Hvala, naravno, nije riječ samo o troškovima koje će imati prijevoznici, već i svi naši poslovni ljudi u Ujedinjenoj kraljevini imat će problema s pristupom eh, tržišta EU, promet, eh, izvoza e, na europski kontinent je osam puta e, veći od onoga s Kanadom. Dakle, postavila bih pitanje koje troškove E, će snositi prijevoznici, a i potrošači e, kao rezultat e, ovog razvoja događaja. A moje pitanje drugo je sljedeće. U Europskom parlamentu radimo o paketu za mobilnost i zastupnici Sjedinjene kraljevine aktivno u tome sudjeluju. Smatrate li da nova načela za kabotažu i međunarodni prijevoz, reguliranje E, profesija i drugi regulatorni standardi, da li mislite da se i dalje trebaju primjenjivati u Ujedinjenoj kraljevini nakon Brexita i hoće li to olakšati rad prijevoznika? Gospodin Rike. To je bila elementarna nepogoda vezana za politički proces. Druga primjedba bi bila da ekonomske, ali i druge posljedice vrlo su asimetrične za Britance i za eh, Europsku uniju. I zato se na različiti način u to E, me sudjeluju i imaju različite rokove. A treće, to je vezano za općenito, za politiku i zato će e, i postoje problemi i sadašnje pregovore. Budući da nemam više od jedne minute, zanima me da li su naša tri gosta vidjeli da im se ikakve mogućnosti otvaraju e, zahvaljujući Brexitu. Hvala sada gospodin Van de Kamp. Gospođe predsjedateljice, puno vam hvala. Mi pripadamo manjini koja se još uvijek nada da se Brexit neće dogoditi. Možda za mene još ima nade, ali moje pitanje gospodinu Uhuka, je sljedeće. Da li još uvijek lobirate protiv Brexita? Da li još uvijek lobirate britansku vladu? I drugo, ne bismo li trebali e, tražiti dugo prijelazno razdoblje koje bi možda smanjilo dio političke štete? Drugim riječima, ako ovome pristupimo kao racionalna ljudska bića sa zdravim razumom, ja se slažem, e, e, gospođo Murphy, s gospođom McGinnis, da moramo učiniti sve što možemo da bismo pomogli Irskoj, ali odgoditi paket za mobilnost zbog Brexita nije dobra ideja. Mi bi sebe kažnjavali onda dva put. Hvala. Gospodin Kramer, jedna minuta. Da, hvala lijepa. Imam dva pitanja. Mi imamo dakle određene odnose sa državama sa trećim zemljama, dakle sa Norveškom i sa Švicarskom i onda podržite e, to, jer mi trebamo to regulirati, a Europska, e, Velika Britanija to ne želi, jer želi uštediti novce. Dakle, mi to imamo s drugim zemljama, ali to košta. I e, sad se vi zauzmite u vašoj zemlji da do takvog jednog dogovora dođe, dakle da Ujedinjena kraljevina bude u jednakom položaju kao i te države. Dakle, da to tako reguliramo. Dakle, a kako će funkcionirati pitanje u pogledu euro, e, tunela? Dakle, imate li tu neku predržbu? Za što se vi zalažete? Hvala puno, gospodine Kramer. Vidjeli ste na koliki ćete broj pitanja morati odgovoriti u malo vremena. Vraćam se na pitanje gospođe McGuinness koja govori o tome e, koliko je zapravo situacija neizvjesna i koliko se ljudi uznemireni. Što vi mislite, e, kako ćete i kada moći poduzeti kao sektor akcijski plan? A puno ljudi je pitalo koliko će nas Brexit koštati potrošače i e, prevoznike. I gospodin Rike je isto postavio pitanje vidite li ikakvih e, prednosti u Brexitu i da li, kao što je rekao gospodin Van de Kamp, koju to ne vjerujete, da li u vašem sektoru postoji e, oni koji se protive e, Brexitu i nadaju se da do Brexita neće doći. Za početak dajem riječ gospođi Murphy na dvije minute. Znam da je to kratko vrijeme. Hvala, zahvaljujem svima. Želim e, također e, izraziti zahvalnost e, gospođi Mazginis e, kao i kolegama ovdje e, našim zastupnicima u ovom odboru oni nas dobro informiraju i daju nam mnogo mogućnosti Brexit za irskog prijevoznika i za irskog poduzetnika se već dogodio fluktuacija u valuti znači da u južnoj e, irskoj polutki radimo sa 20% deficita to je izazvalo goleme posljedice. To se upravo sada događa. 20% prijevoznika koji imaju marže od 4 do 3% e, trpe. Možda zato svačate zašto se financijske institucije toliko i kreditne institucije toliko brinu o našem sektoru. Konzultacije između našeg sektora e, i drugih e, sa carinom, e, sa savjetodovnim odborom carine. Naravno da razgovaramo, e, da gledamo što će se dogoditi e, Dakle, 200 milijuna će koštati u prvoj godini e, Brexita e, ono čekanje na granicama zbog carine. Ja ću propasti. Ja imam četiri kamiona za dva, od njih nemam vozače. Dakle, time irski državni proračun gubi e, stotine milijuna eura, ali ja ne mogu ništa učiniti jer nemam vozače. Ako se ja premjestim u bilo koju drugu državu u Europi, to ne znači da će se to promijeniti jer u svakoj državi postoji isti pritisak, ali e, mi imamo dodatnu, e, dodatni problem valute. Troškovi su vrlo visoki, mi očekujemo da će to trajati, mi smo e, navikli na to i mislimo da se neće sniziti standardi, osobito kad je riječ o sigurnosti u cestovnom prometu. E, ja kao malo poduzeće si ne mogu priuštiti preseljenje, ja ne bih mogla platiti administrativne troškove po paketu mobilnosti i direktive o izaslanim radnicima. E, kako ja mogu prevoditi sve na pet jezika? Mi e, plaćamo drugu najveću minimalnu plaću u Europi, a moramo pravditi pet ili šest država u njihovom jeziku da to radim. Niko mi neće to platiti gdje ću ja naći e, prevoditelja u Austriji ili ću ići u ambasadu, ali ću morat platiti možda 200 eura. To e, je sve nešto što utječe na moj rad, svakodnevni rad. Dakle, administrativno opterećenje te uredbe je golem i Pitanje koje se svi moramo postaviti poslije Brexita je zašto se to dogodilo i da li nam e, treba još jedan otok koji će izaći iz 27 e, kluba od 27 jer šta više idemo prema istaku, to nas više košta. Evo to je iz irske točke gledišta. Hvala, puno hvala gospodin Hukem. Želim podržati ono što je rekla gospođa Murphy da među članovima udruge e, nema e, volje da revidiramo propise svi poštuju potrebu, potrebu da prijevoz bude učinkovit, siguran e, i održiv. E, iako smo imali primjedbi kad se radilo na tim e, propisima, mi ih se pridržavamo. Pridržavamo se postojećih standarda. Stoga je važno da dođe do pravnog priznanja, međusobnog priznanja te situacije kroz Brexit. E, to je tehničko e, pitanje koje sam htio naglasiti. E, troškovi ovise o tome koliko će tvrd biti Brexit, koliko će biti frikcije na granicama, e, troškovi e, vozila koje čeka u redu su otprilike jedna funta za jednu minutu i e, vidite da će e, golemi iznosi jednostavno propasti. Da li lobiramo da zaustavimo Brexit, pa važno je da shvatite e, da poslovna zajednica općenito, a osobito prijevoznici shvaćaju i već su shvatili da je to izglasalo britansko biračko tijelo, ali mi ne odustajemo od naglašavanja posljedica Brexita, osobito tvrdog Brexita na učinkovitost e, našeg poslovanja i e, e, na promet. A to je nešto što se odnosi ne samo za Veliku Britaniju, već i na 27 država Europske unije. Ima li prednosti? Pa mislim da ima, jer inače ne bismo imali šansu doći o ovdje i reći vam e, kako odličan posao radi e, naš sektor. Dakle, vi i vaši kolege se e, trebate puno više angažirati i puno više zainteresirati za održavanje lanaca snabljevanja koji su sigurni i učinkoviti. Hvala. I na kraju gospodin Kern imate riječ. So with regard to the question of um, Monsieur um, odgovoriti na pitanje gospodina Rikea. Ima li prednosti vezanih za Brexit? Moram reći da su članovi naše organizacije prilično zabrinuti. Moramo se suočiti sa vrstom izazova koju ne poznajemo. A osim toga, jako nas brine to što pregovori do sada teku prilično sporo. Nas to brine i ne vidimo prednost Brexita, e, da, da Brexit ima ikakve prednosti za našu e, industrijsku granu. Pitanje vezano za kabotažu, hoće li se pravilo o kabotaži primjenjivati i nakon Brexita? E, mi znamo da se to ne primjenjuje na treće zemlje. Prema tome, što god se sada dogovorite s britanskim partnerima sada, bilo bi kasnije podvrgnuto e, individualnim bilateralnim sporazumima koji bi se također e, povezali sa načinom dakle izdavanja dozvola. Što se tvrtki tiče, hoće li se one preseliti? Mislim da te poduzetni, autoprevoznici nisu ništa drugačiji od bilo kojih drugih tvrtki. Mala i srednja poduzeća imaju više poduzeća da se presele nego li kad se radi o velikim tvrtkama. Možda će velike tvrtke tako postupiti, ali za manje je to teže. Mi ne tražimo da se organizira drugi referendum, prihvaćamo Brexit, ali pokušali bismo ublažiti posljedice. Tražimo dakle <clears throat> da se olakša trgovina. I za kraj još e, gospođa Murphy koja nešto htjeli, želi dodati. Pa mislim da je jedina Prednost koju smo mi ustanovili je da ćemo ponovno imati duty free. Hvala prvom panelu. Možemo im zaista toplo zapljeskati. Vrlo su vam kvalitetna bila izlaganja. Vi imate puno stručnog znanja. Čuli smo da za, e, u Brexitu nema nikakvih prednosti svi se slažete, puno vas toga brine, puno je toga neizvjesno, ima par konkretnih stvari, nove carinske dažbine, više e, administrativnih e, aspekata i gužve na e, prelazima kamioni u dugačkim redovima. Evo, mi se sada ne možemo ništa napraviti jer baš kao i vi čekamo da pregovori malo više uznapreduju jer mi nismo ti koji smo u prvim redovima kad se radi o pregovorima. Hvala lijepa. Vrata našeg odbora uvijek su vam otvorena i imate dakle mjesto gdje možete doći i reći što mislite. Hvala lijepa. Sada molim eh, paneliste koji su tu za drugi panel da dođu sjesti na mjesta koja su za to predviđena, te ćemo odmah sada otvoriti drugi panel koji je posvećen željezničkom prevozu. Uh,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 Allez. okay. <laughs> Ah, Allez, nous continuons sur les, euh, les questionnements sur les conséquences notamment du Brexit, sur... A sada nastavljamo, dakle, govorit ćemo o željezničkom prevozu. Velika mi je čast i zadovoljstvo da su uz nas osobe koje dobro poznajemo, Jacques Guno, koji je izvršni direktor Eurotunela. Hvala što ste došli. Zatim gospodin Libor Lokman koji je izvršni e, upravnik Europske željezničke e, unije, a tu je s nama i gospođa Laura Wright, e, predstavnica Wright Deliver Group. Radi se o tvrtki koja se bavi e, isporukom robe. Kao i u prvom krugu imat ćete po 7 minuta da nam kažete što mislite o posljedicama odlaska Ujedinjene kraljevine na e, vaš sektor i što mislite kako odbor za promet može djelovati i općenito Europska unija kako se ne bi osjetili samo negativni aspekti. Mislim da ima sličnost između cestovnog i željezničkog prometa. Gospođo Wright, možete početi prvih, eh, imate sedam minuta. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali da vam se obratim. Ja sam Laura Wright i zadužena sam za međunarodnu politiku i za Right Delivery Group. Naš je cilj da spojimo dakle sve dionike kako bismo njihovim potrošačima, njihovim klijentima isporučivali robu. 40 tisuća ljudi iz svakog dana prevozi 4 i po milijuna ljudi i jako veliku količinu robe svakog dana u Ujedinjenoj kraljevini. A slično je i u vašim državama članicama. Mi prevozimo također i ljude preko e, preko granice na Evropski kontinent. Mi smo jedina željeznička, odnosno kopnena veza sa e, Europskom unijom. Imamo tri prioriteta za Brexit. E, jedno je recipročni pristup tržištu, glatki e, prevoz preko granice i treće se odnosi na ljude koji su zaposleni u sektoru. Prvo, četvrti paket o mobilnosti smatramo da je recept za uspjeh za željeznički sektor. Dakle, treba otvoriti tržišta i da sve to bude pozitivno za potrošače. U e, Velikoj Britaniji postoji i franšiza koja je dobro poznata i vidimo da su e, mnoge tvrtke pokušale dobro e, djelovati u Velikoj Britaniji, ali oni su također pokušali djelovati u na evropski kontinent i nadamo se da ćemo moći surađivati tako što ćemo izvoziti naše stručno znanje. Pregovori su na najvišoj razini sada, ali mi ćemo podržavati e, ugovore o pružanju usluga u Ujedinjenoj kraljevini kao i e, izvoz e, u druge europske zemlje. Mi smatramo da je E, tunel e, ispod La Manša zaista ključan e, kao veza, naročito veza u jedinstvenom europskom željezničkom prostoru, čak i kada Ujedinjena kraljevina postane treća zemlja. Vlakovi kako bi djelovali na tom području moraju udovoljavati tehničkim normama, a vozači e, vlakova e, dakle, moraju imati odgovarajuće dozvole kako bi mogli voziti e, i raditi i u Francuskoj, Belgiji i u drugim zemljama. Dakle, bude li potrebno molim vas, možete li usporiti Oprostite, vidim da jako ovdje otežam život prevoditeljima. Dakle, mi nemamo namjere kao operateri koji upravljaju infrastrukturom da mijenjamo tehničke aspekte vezane za usklađenost. Važno je da ta tehnička usklađenost se nastavi baš kao i dozvole vozača da budu priznate. Ne znamo kako će točno izgledati situacija nakon Brexita. Međutim, kada ne bi bilo više priznavanja, međusobno priznavanja dozvola i kvalifikacija, onda bi sve skupa moglo biti puno kompliciranije. Ne budu li vlakovoće imali međusobno priznate dozvole morat će ili imati vlakovođa svake dvije dozvole ili će se vlakovođe morati mijenjati na granici. Međutim, radit ćemo na tome da se iznače rješenje. Sada Ujedinjena kraljevina, budući da je u Carinskoj uniji, može uvoziti i izvoziti bez bez ikakvih kašnjenja i bez ikakvih posebnih dozvola e, robu što e, znači da je infrastruktura s obje strane tunela ispod La Manša je načinjena tako da je predviđen samo najjednostavniji postupak i to je predviđeno da bi se išlo iz e, kraljevine u dakle 27 europskih zemalja. Međutim, E, situacija bi trebala biti i sasvim drugačija budu li se svi vlakovi pregledavali jer će se to odraziti ne samo na izravno te e, veze sa vlakovima već e, će se to proširiti imati reperkusije na cijeli željeznički promet u Europi. Velik broj državljana drugih europskih zemalja zaposleno je u Velikoj Britaniji i e, mnogi od njih rade u opskrbnom lancu. Tvrtke iz drugih europskih zemalja moraju slati svoje radnike u Veliku Britaniju na nekoliko mjeseci ili nekoliko godina i vrlo je važno da oni imaju i dalje mogućnost da to čine. A vozači vlakova dolaze iz velikog broja europskih zemalja iz različitih razloga i to je vezano također i za mjesto e, njihovog prebivališta. To je važno uzeti u obzir. Vrlo je važno također da ti ljudi mogu nastaviti zajedno raditi u različitim europskim državama. Crossrail je najveći projekt u e, Europskoj uniji od svog početka 2009. godine. 30 tisuća ljudi je na tome radilo a velik broj njih su iz e, drugih e, država Europske unije. Oni su jako puno saznali u tom projektu i moći će sasvim sigurno to znanje prenijeti u druge dijelove Europe. Našu kvalificiranu radnu snagu moramo moći dalje koristiti i e, moramo ih moći dalje obučavati. Moramo to ostvariti kako smo imali konkurentno željezničko tržište. Zaključno mogu reći da je željeznička industrija u e, Velikoj Britaniji spremna raditi s kolegama iz drugih europskih zemalja i s Briselom kako bismo e, dobro organizirali Brexit. E, želim želimo nastaviti raditi sa kolegama iz Europske unije. Nadam se da nisam prebrzo govorila u prvom dijelu i da su prevoditelji uspjeli prevesti moj drugi dio. Hvala svima. Hvala vama. Sada nastavljamo, a riječ ima gospodin Lohman na 7 minuta. Izvolite. Hvala. Dobro jutro svima. E, meni je, ja imam zapravo jako ugodni zadatak. E, kolege koji su govorili cestovnom prometu govorili su o jako puno toga što brine nas u željezničkom prometu na kao što znate, moja organizacija predstavlja većinu europskih tvrtki koja sada radi na e, željezničkim prugama u Europi i mi ih predstavljamo također u odnosu na one koje donose odluke u Briselu. Zahvaljujući e, vašim naporima u posljednjem desetljeću, nedavno smo uspjeli uspostaviti regulatorna i jedinstvena ni željeznički e, prostor u Europi. Želimo ga i dalje nastaviti jer mi taj jedinstveni željeznički prostor u Europi nije samo da se proširimo na države kandidate na istoku i jugoistoku Europe, već želimo zadržati ono što već postoji u odnosima s Ujedinjenom kraljevinom. Dakle, e, to želimo u budućnosti vezano za regulativu. I nadamo se da će to biti moguće i kada do Brexita dođe. Što se tiče pristupa tržištu ne želim ponavljati što je Lora upravo rekla. Mi imamo sada međusobni pristup tržištima na, kako u kontinentalnoj Europi s jedne strane, tako u jednoj kraljevini. želimo tako nastaviti. To će biti dobro za naše klijente, kako u teretnom prometu, tako i u putničkom prometu prema e, sadašnjim ugovorima želimo da se to nastavi i želimo dobru suradnju između tijela koje to trebaju regulirati s obje strane kanala La Manche. Što se tiče mobilnosti e, naših e, zaposlenika, ljudi koji rade u ovom sektoru, to je potrebno baš kao i u cestovnom prometu kako bi se moglo koristiti i znanja i talente, jer zaista Europa kao takva će prestati biti konkurentna. Radi se samo još jednoj sastavnici kojom ponavljam ono što je rečeno ranije. Sad nešto više o samim tehničkim pravilima mi sada zaista možemo započeti provedbom jedinstvenog europskog prostora gdje preuzimamo direktive o interoperabilnosti i sigurnosti i prema odgovornostima Agencije Europske unije o željeznicama. Istovremeno rizik postoji da će se napraviti barijera između Europske unije i Ujedinjene kraljevine koja će sve to ugroziti. Moramo dakle tu uklopiti istu stvar u Europskoj uniji, s druge strane u jednoj kraljevini međusobno, dakle priznavanje kvalifikacija vlakovođa naročito, a u budućnosti morat ćemo imati dobru e, pograničku suradnju i e, s jedne strane agencije e, Europske unije za željeznice, a morat će se surađivati i sa stručnjacima koji će izrađivati i nadzirati tehničke standarde s obje strane. Jer e, to je jako važno. E, u protivnom postoji opasnost da ponovno dođe do kolapsa onoga što smo izgrađivali u protekla dva desetljeća. I za kraj, e, nakon što je komisija predstavila paket o mobilnosti, a sada je e, se dakle e, bavi direktivom o kombiniranom prometu, moramo vidjeti kako će biti intermodalno tržišno natjecanje. Sada je to vruća tema a e, u budućnosti uloga željeznica mora biti važna, može se čak i povećati. I nadam se da će doći do međusobnog razumijevanja i u budućnosti. Što se tiče klijenata, to su rekli već kolege koji skoro o cestovnom prometu i kad se govorilo o mm, granici između Sjeverne Irske i Irske, a govorit ćemo i o Eurotunelu. Teško je da mogu bilo što drugo dodati, osim što moram reći da moramo nastaviti glatko raditi svoj posao kako za prevoz robe, tako i za putnički promet, jer u protivnom to će biti katastrofa za obje strane. Istraživanje i razvoj. Da, e, trebalo nam je jako dugo da smo uspjeli uspostaviti program Shift Rail i to je jedinstven program. Puno smo vremena, novaca e, i resursa općenito u to utrošili. Moramo nastaviti surađivati s obje strane EU i Velika Britanija i e ujedinjene kraljevine mora i dalje biti dio tog postupka istraživanja, ne samo vezanog za digitalizaciju, već da uopće imamo konkurentnije željeznice u odnosu na konkurenciju u svijetu. I na kraju prijelazni sporazumi. Ako sve ovo što sam rekao bi se moglo primijeniti da dakle ne dođe do e, prekida ili e, pogoršanja u e, samom pružanju usluga, mi moramo imati prijelazne odredbe jer moramo paziti da se ne stvori rupa i prekid sa sadašnjeg stanja do onoga što može biti buduće stanje, a za sada još ne znamo koje, o čemu se radi. Hvala gospodine Lokman. Sada dajem riječ gospodinu Gunovu. Izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan svima i hvala vam što posvećujete vremena tunelu ispod Lamanša koji je apsolutno jedinstven objekt. Međunarodnim spo ugovorom ustanovljen je prije više od 30 godina. Radilo se o inovaciji. Taj tunel ispod Lamanša ima jedinstvene pravne okvire. I moram samo reći da Brexitom se ne smije tome stati na kraj. Ne možemo uopće zamisliti da bi se e, takvo što promijenilo. Eurotunel je najdulji tunel ispod mora u svijetu. To je željeznički i cestovni tunel jer dakle kako automobili prolaze posebnim vozilima a s druge strane i željeznički promet je tu kako putnički tako i teretni. Ja predsjedavam, čast mi je predsjedati e, poduzećem Eurotunel koji imamo u nama, dakle, važne infrastrukture u svijetu i cijeli svijet će promatrati kakva je situacija kako će se Brexit odraziti na Eurotunel. Vi imate odgovornost kao zastupnici Europskom parlamentu da to imate na umu. Možda se neću složiti s ono što je malo prije rečeno bilo kad se govorilo o Irskoj. Jer Eurotunel je kopnena granica. Može se, dakle, pješice ići ispod La Manša iz E, Velike Britanije u Europu. Dakle, to nije, samo granica između Sjeverne Irske i Irske republike granica. Na stotine milijuna putnika, vozila i teretnih vlakova prošlo je i prolazi tunelom ispod La Manša. To je vitalni link. 2016. godine što se tiče udjela E, robe, 116 milijardi robe, e, vrijednosti robe je prešlo kroz naš tunel. To je 25% trgovinske razmjene između Velike Britanije i kontinentalne Europe. A to se odnosi na sve države Europske unije. 62% izvoza prema Ujedinjenoj kraljevini je tako. Druga bitna stvar, ako dovedete u pitanje taj protok robe između Europe 27 država članica i tu govorimo o opskrbljači iz cijele Europe kao i putnike iz cijele Europe. Onaj koji ima 62% udjela na tržištu više pati nego onaj koji ima 32%. Zato je vrlo važno da shvatite koje posljedice mogu biti za Eurotunel, kako za modalni transport, tako i za radna mjesta. O tome se ne govori dovoljno i zato sam zahvalan odboru na promet što mi sada ovdje omogućuje da to kaže. A e, moram reći da je tunel ispod La Manša onaj koji se puno više odnosi na 27 europskih zemalja nego li sama Velika Britanija. Osim toga, e, vrlo brzi vlakovi e, koriste jako puno, dakle naš tunel kako bi se brzo prevozilo. Jer zračni promet to ne može napraviti. jedan kamion e, predstavlja 20 metara, a 100 tisuća njih prolazi kroz eurotunel. Što znači e, ako e, neke dane to je sto e, tisuća kilometara koji bi, ako bi se svi ti kamioni stavili jednom do drugog u jednom danu. Zaista, pozivam sve da dođu to vidjeti. To zaista morate vidjeti da biste povjerovali kako to izgleda. Naime, ako se imalo prekine ovaj glatki protok, dolazi do velikih zastoja. Ne samo u Engleskoj, ne samo u Francuskoj, Belgiji, već i u drugim zemljama. Naime, to je problem, ponavljam, Eurotunel više za cijelu Europu nego li za samu Veliku Britaniju. Kako bismo imali takav značajan svakodnevni promet, protok, maksimalni protok je zaista bitan. Gužve su veliki problem. Sada imamo zapravo granice koje su jedna do druge na francuskom teritoriju. Francuska i britanska granica. Eurotunel spreman je prihvatiti svaku zonu carinjena koje se predloži jer zaista moramo omogućiti da promet glatko teče. Evropa ne može dopustiti da protok kroz tunel La Manche se uspori. To bi bilo katastrofalno kako za radna mjesta, ali i za okoliš, jer kada su kamioni takvo jedan iza drugoga, oni jako zagađuju zrak. Dakle, to je veliki problem i za nas je to bitno. Fiksna povezanost s obje strane Lamanša, kako se ona uvijek e, službeno zove, je jedinstvena, ima jedinstvenu zakonsku utemeljenost i ne možemo taj pravilnik o tunelu promijeniti. To bi moglo biti katastrofalno za pos, posljedica za željeznički promet. I tu moramo otvoreno reći. To znači da bi neki ljudi tu mogli poginuti. Osim toga, važno je da informatika omogući sva u carinsku kontrolu, bez obzira kakva je ona, ali mora teći glatko. Što brije se moraju ocariniti kamioni ako je to potrebno, a također i putnici moraju brzo proći. Mislim da je to ta kolektivna odgovornost, ona koja leži na svima nama. Molim Europski parlament kao i, e, i odbor za promet da intervenira kod pregovarača i da im se kaže 62% izvoza prolazi kroz e, taj e, tunel i ne možete dopustiti da se ovaj fantastični uspjeh koji postoji već 30 godina tako uništi. Hvala lijepa gospodine Guno vrlo ste nam i jasno rekli da ne smijemo uništiti ono što je e, izraslo zajedničkom voljom u ovom europskom projektu. Vaša je poruka vrlo jasna i e, vi se zaista, vidimo da je, zaista vas to jako brine. Hvala svima, svim našim gostima koji su govorili pitanje modalnog prometa, pitanje radnih mjesta i pitanje o tome kako ćemo konkretno nešto napraviti kada se e, mijenjaju zakoni. Jer e, ne radi se o promjeni jednog ili dva zakona, već jako puno zakonskih odredbi ako se vratimo na početak. A vaši podaci su nevjerojatni. 240 tisuća ljudi radi u ovom sektoru, pa to je nevjerojatno. 41 tisuća europljana, europskih zaposlenika radi tu. Što da radimo? Da promijenimo sve zakone? To je bilo katastrofalno. A mislim da ste rekli još nešto što je jako važno. Ovo što sada postoji dobro funkcionira. Čemu onda to promijeniti i naročito ne na tako brutalan način. Sada dajem riječ kolegama. Gospodin Markus Piber ima riječ prvi na dvije minute. Uopće mi neće trebati te dvije minute jer ovi podaci su bili tako jednoznačni. I ja mislim da što se tiče vlakovođa ili licenci ili buke ili četvrti paket, da sve te tehničke aspekte sad zbiljem trebamo ovdje problematizirati i to pod motom da će se to sve raspati. Dakle, moja politika mora djelovati odgovorno i to sve nekako ostaviti da funkcionira. Ali mislim da vi malo pretjerujete kad kažete da E, kad bi imali drugačiji zakonski okvir, to bi moglo dovesti do smrtnih slučajeva. A mislim, to je sad zbilja mi totalno pretjerivanje. Dajte, spustimo e, malo svi loptu na zemlju i i trebamo naći razumna rječenja, e, odgovornosti i na jednoj i na drugoj strani, kod Britanaca i kod nas i na taj način ćemo i pregovarati. Hvala. Sljedeći govornik, e, dakle, ja mislim da je problematika usporediva sa onim problemima kojima smo razgovarali povodom cestovnog prometa, dakle, cjelokupna pitanja carine su tu vrlo bitna. I ako imate tu prijedloge kako bi mi to sve mogli riješiti, onda bi mi svi bili zahvalni na tome. Inače, ćemo mi morati malo razmisliti o tome svemu i onda će doći do toga da ćemo e, morati o svemu tome e, pregovarati, dakle ono što gospodin Barnier radi sa britanskom vladom, međutim bilo bi šteta, a danas nitko nije ni govorio o tome. O svim tim satima, monotima, e, satima i mjesecima vezano uz našu transeuropsku mrežu koju imamo E, dakle, imamo dakle, tu jedan vrlo važan koridor koji ide prema i Kad malo tu pogledamo tračnici, ako idete od Kaleja, dobra Londona, Birminghama, pa sve do Edinburgh i Glasgowa, i imate račvanje do Southamptona i Felixtona, da bi uistinu bilo šteta kad tu ne bi funkcioniralo što se tiče provedbe do 2030. To nam je svima jasno. E, jer puno novca je tu već potrošena, moglo bi to sve onda biti uzaludno, e, nadam se da neće doći do toga. Međutim, tu onda britanska vlada se zbiljem treba pokrenuti. Ako sve ono što smo mi zajedno razradili, da sad zbiljem to postane i stvarnost, e, jer inače će situacija u istinu postati teška. Hvala lijepa. Gospođa Foster. Hvala lijepa. I opet dobrodošle informacije koje smo čuli od naših panelista, jer vrlo često, kao što smo rekli, dobijemo nekakve komadiće <laughs> informacije u pogledu toga što vi radite. Mislim da je uvijek to treba ostati u javnoj domeni, čisto naglasak na tome. I ja ću se nadovezati na komentar mog prethodnog kolege. Dakle, prošli tjedan smo imali isto tako e, sastanak e, i vrlo je važno biti svjesni toga da to moramo zadržati na našem dnevnom redu, to je ključno kada govorimo i sa preko, stvarima preko samog kanala. Kada govorimo o, međusobnom priznavanju u licenci, tu smo pokrili čitav niz stvari kroz prethodni paneli. ja ću to još jedan puta ponoviti. Nisam čula nikakve indikacije da do toga neće doći. Barem što se tiče strane Ujedinjene kraljevine. Tu su i neka druga pravila koje moramo poštivati. Međutim, vratimo se na Eurotunel. Ja sam i jedna od onih u ovom odboru koja se više bavila zračnim prometom, ali moram vam reći da ja obožavam Eurostar. Dakle, ja ću učiniti sve što mogu kako bi osigurala da Eurostar nastavi, dakle, pogotovo kada govorimo o ovom dijelu, e, putnika, e, ja poznam čitav niz vaših zaposlenika koji u stvari žive u Londonu i često razgovaram s njima. Evo sutra ću opet biti na tom vlaku. Mislim da je to sjajan vlak. E, Margaret Thatcher, naša nekadašnja premijerka, premirila je bila zajedno sa francuskom vladom ta koja je pogurala taj projekt da nas na kraju poveže. Dakle, zasigurno ćemo to morati uzeti u obzir. A što se tiče e, samog e, teretnog prometa, naravno da ne možete određeni teret prevoziti avionom, to morate činiti željeznicom ili brodom i to je isto tako vrlo važno. Dakle, evo, rekla bih vam hvala na tome što ste postavili sva ova pitanja i oni od nas koji stino žele dobar rezultat ovih pregovora mi dalje prosljeđujemo sve te informacije i zasigurno bismo preporučili da i vi e, budete nazočeni na svim razinama i zasigurna sam da ćemo mi kao odbor e, u istinu se snažno baviti time. Hvala lijepa. E, gospodin Telička, izvolite. Hvala. Zahvaljujem na vašim prezentacijama. Moram započeti s time što ću reći da čini se da pomalo odustajemo od nekih kvalitetnih odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom i EU. unije. Nekako uzimamo zdravo za gotovo da unutarnje tržište nije nikakva opcija. Pa dobro, nije prava opcija, e, treba puno hrabrosti da to netko kaže, ali s druge strane E, dakle, odričemo se odmah svega i Carinske unije, a mislim da to je nešto o čemu ipak trebamo još e, razmisliti, poraditi na tome. Da, ako ostanemo bez toga, postoji ipak način da nekako minimaliziramo određene implikacije, ali razlika će biti ogromna. Čak ako uvedemo i tehnologiju, ako učinimo sve što možemo, a nećemo izbjeći određenu razinu protekcionizma koja će uvijek postojati. Dakle, to je nešto e, što bih vas sve zamolio, dakle određena interakcija između nas i poslovnog svijeta, šteta što E, tvrtke nisu tu bile nešto glasnije kada govorimo o Blexitu. Znam da je to sve teško, ali čisto evo, ne mogu odoljeti, moram iznijeti taj komentar, ali mislim da ne smijemo odustajati da, da trebamo dakle uvijek pomalo imati na umu tu Tanensku uniju, boriti se za nju sviđa mi se ova struktura koju se nam predstavili i drugi su onda to kasnije slijedili, gospođo Vrajt, ali E, vi ste ovako iznijeli jedno pitanje e, samih zaposlenika i ljudi koji rade, dakle, s ovog aspekta poslovnog okruženja, statusa tih ljudi i mislim da jedna druga strana je svjesna koliko je to važno, ali ponekad se to pocijeni. Ja to jednostavno ne čujem, dakle, dovoljno e, često da i za Evropljane i za Britance tu postoji jedna snažna poslovna dimenzija. Nema baš nužno pitanje, jer prethodno sam postavio to pitanje, a nisam dobio odgovor od njega. Ali koja je povratna informacija koju vi dobivate e, u vašim interakcijama i s jednom i s drugom stranom? Dakle, politički gledajući nešto nije možda održivo, ali ne razumijem zašto pitanja recimo carinske unije sad ako se o tome nešto doda ili oduzme zašto to nije nešto što se razmatra kakve odgovore vi dobivate za čisto poluinteligentnu osobu je teško jednostavno shvatiti ne razumijem zašto se to ne radi dobre trebamo i uzeli smo obzir ono što ste rekli, mi vas podržavamo, e, to je jedna od naših primarnih tema, međutim ljudi iz jedne i druge kanala e, možda i ne znaju toliko o tome, trebali bi oni sad sjediti ovdje, kako, e, žao mi, ali moram to reći, hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Telička, gospodin Kraun. Gospodin Kramer. Hvala lijepa. Ja eh, zahvaljujem na ovom razgovoru. Dakle, ja sam već spominjao ove sporazume koje imamo s trećim zemljama, dakle Norveška i Švicarska. Kako, šta tu Britanci kažu? Kažu, e, mi smo zadovoljni e, kakva situacija je. Dakle, već sam rekao da Britanci možda ne žele toliko platiti koliko Norvežani i Švicarci e, plaćaju da bi imali ove odnose. To me zanima. Kakvo je tu britansko stajalište u pogledu toga? Takvog mogućeg odnosa. A onda još sljedeće, E, možda se trebalo tijekom proteklih 10-15 godina već trebalo e, pozitivnije malo razgovarati o Europskoj uniji, jer koliko sam ja čuo posljednjih 20-30 godina se u Velikoj Britaniji stalno negativno govorilo o Europskoj uniji, pa ne začuđujem da rezultati koje imamo. A kakva je bila situacija u vašim organizacijama u tom pogledu? Hvala lijepa, gospodin Kramer. Sada ću zamoliti naše goste da nam daju prvu seriju odgovora. Dakle, pitaju vas jeste li zahtjeve postavili i kako e, francuskim, tako i britanskim vlastima, naročito po pitanju eurotonela. I rekli im kakve to reperkusije može imati u cijeloj Europi. Da li ste dakle e, pokušali dati odgovor na pitanja gospodina Teličke kako su političari reagirali u odnosu na vaše zahtjeve? Jer e, mora se hitno djelovati. Najprije gospođa Rajt, imate dvije minute. Hvala lijepa i zahvaljujem i na pitanjima. Ja ću dogovoriti na neka od onih pitanja koji se odnose na koridore e, i mi uistinu pozdravljamo sva ulaganja u pogledu naših e, koridora e, i jedan od četiri kontejnera koje dolazi iz Luka u Velikoj Britaniji nastavlja onda dalje željeznicom, što je vrlo važno i po pitanje okoliša i mi to pozdravljamo i sad e, razmatramo opcije kako e, možemo uistinu ostati nekako prisutni i dalje što se tiče tih obveza i tog koridora koji ide od e, sjevera ka sredozemlju. Što se tiče političkih povratnih informacija. Dakle, imamo tu jako dobrog trans, partnera u našim razgovorima s vladom e, za odjel koji je za to zadužen. Oni su jako otvoreni prema rješenjima koje mi predlažemo. Pa evo to donekle daje E, određeni osjećaj da je željeznica nešto čime se oni bave, što uzimaju u obzir i da će se to uzeti u obzir tijekom pregovora. Dakle, postoje neka velika pitanja i nešto što se raspravlja na visokoj razini, i to treba prvo riješiti. Ali mi dobivamo dosta pozitivnu i povratnu informaciju u pogledu onoga što mi izlažemo. Moramo pokušati naći rješenja i ponekad je potrebno vremena da iznađemo takva rješenja. Trebamo vidjeti kako bi život mogao izgledati izvan Carinske unije, da li je potrebna dostatna infrastruktura, e, dakle kako sve te e, postupke na Carini riješiti, kako ne bi došlo do nikakvih prekida na samim granicama. Evo, mi radimo na tome i pokušavamo iznaći rješenje. Hvala lijepa. Ja ću prvo pokušati odgovoriti e, na ono što je gospodin Piper govorio, dakle o priznanju. Ne govorimo samo o priznanju, odnosno priznavanju dozvola. Dakle, ne govorimo samo od strane Ujedinjene kraljevine i tom priznavanju, već čak sa drugog stajališta. Da, ja vjerujem da će vlada Ujedinjene kraljevine priznavati dakle, tu tehnologiju opromu koja će prolaziti e, kroz e, tunel prema Ujedine kraljeve. A ono što nas brine je da neće obratno to tako funkcionirati. I to će stvoriti uistinu velike poteškoće kada govorimo o ovim certifikatima u pogledu sigurnosti za tvrtke, zatim odobrenje vozila, e, e, dakle vozačke dozvole, certifikati koje vozači moraju imati mi, naravno da mi kontaktiramo s političarima i sa timom gospodina Barnjera, ali ono što mi čujemo, idemo se pripremiti za <laughs> ono najgore moguće rješenje, što znači ništa se neće dogoditi, evo pripremite se za to. E, dakle, e, nećete imati jedan certifikat za sigurnost koji će biti jedinstven, pa evo pripremite se za tako nešto. I sustavno mi dobivamo takve odgovore, to je što se tiče ovog drugog dijela. A što se tiče ovog stajališta e, Jedinjene kraljevine, nama je uistinu drago da možemo surađivati, dakle javno na webu e, i imamo mi naše ciljeve i ono što bismo željeli postići i bilo bi mi drago da to uistinu kraj krajeva i možemo postići. Hvala vam lijepa. hvala gospodine Guno, izvolite. Eurotunel ima dva bitna prioriteta, to je sigurnost željezničkog prometa i dobar protok prometa. Sigurnost željezničkog prometa. 400 do 500 vlakova dnevno, to znači potrebu za velikom željezničkoj sigurnost Jedan Eurostar predstavlja e, četiri aviona po broju putnika, a i zato e, je to je najgušći željeznički promet na svijetu i zaista e, također e, ima puno i e, teretnih vlakova i zato želim da sigurnost prometa se proteže i do Folkstona. Što se tiče glatkog protoka prometa. Vidimo da se danas na učinkovit način tako mogu obratiti, obraditi putnici, a što se tiče čarinje na robe, e, to treba napraviti suvremenim tehnologijama. Ne mislim e, da e, možemo dopustiti da kako bi se ocarinio i vršio carinski pregled jednog kamiona, da to treba trajati duže nego kada dolazi kontejner kineske robe u neku europsku luku. Potrebni su dobri informatički alati, ali da dobra informatika je ona koja jako dobro poznaje problematiku, ono što mora raditi i to se mora napraviti što je brže moguće. Sve ovo što smo čuli do sada je zdrav razum. Znamo da je poteškoća u svim domenama napraviti ogromne informatičke sustave. Naravno je da će neko vrijeme trebati predvidjeti vrijeme za prilagodbu i da će trebati nekog vrijeme dok ne budemo mogli prijeći na na takvu jednu e, bolju informatičku strukturu. Ali u današnje vrijeme kada možemo zamisliti automatska vozila koja će sama ići na šatl kroz La Manche, da netko izdaje papire kako bi e, pokazao da je roba ocarinjena. Još jednom kažem, moramo na najpragmatičniji način iz teorije preći na praksu. Hvala lijepa gospodine Guno. Ponovno otvaram raspravu. Za početak gospodin Bach na jednu minutu. Da, imao bih i dva pitanja. Jedno gospodin Lohmanu, što se tiče homologacije i priznavanja. Čisto kada govorimo o ovim tehničkim specifikacijama o kojima ste vi govorili, postoje li tu s britanske strane već određeni partneri kojima se može obratiti? Dakle, da se već možemo početi baviti time ili će to tek uslijediti nakon određene faze. Dakle, meni je poznat taj model sa Švicarskom, ja sam sam sudjelovao u tome, e, dakle to bi značilo nove pregovore. A što se tiče gospodina Gunona, Gospodine Guno, upravo ste pitali dovode li se u opasnost sadašnji sustav to bi predstavilo više problema za cijelu Europu nego li za Veliku Britaniju. Možete li, molim vas, to obrazložiti? Jer ja mislim da s naše strane to znači da moramo utjecati na pregovore i na pregovarače. Radi se o vrlo osjetljivoj tematici. Hvala gospodine Bach. Gospođa De Monte, izvolite. Hvala. Čuli smo koji rizici postoje za kvalitetu, za cijenu pružanja usluga, ali također e, za mnoge druge aspekte i isto tako za to što su ljudi zabrinuti radi budućnosti. Što možemo e, reći onima koji su već uložili kako u pružanje usluga, tako za izgradnju? A druga stvar e, vezana za proračunska sredstva. I drugi kolege su rekli različiti prekogranični eh, projekti eh, su takvi jer eh, može li Velika Britanija ne samo biti partner, već i pravi predmet suradnje kao da je u EU. Gospodin Rike. Problem tranzita e, ljudi i osoba nije isti e, s obzirom e, sa Velikom Britanijom i već je kako Velika Britanija ne u Schengenu problem se i sada postavio. Postoji još jedna stvar o kojoj nismo govorili, a to su autobusi. Dakle, kada se ljudi prevoze cestom autobusima. Mislim da postoji mogućnost da se nacionalne agencije i europska regulativna tijela dogovore kako bi se željeznice željeznicama dao e, poseban pristup. A s obzirom na e, postoji neka različita priroda u organizaciji cestovnog i željezničkog prometa jer su infrastrukture drugačije, zatim organizacija je možda drugačija. Željeznički je promet e, obično u rukama većih državnih tvrtki ili javnih tvrtki. Nije možda lakše dogovoriti se kad se radi o željezničkom prometu. I isto tako neće li modalnu prednost željeznica dobiti odnosu na cestovni promet za Veliku Britaniju. Ne znam li moje pitanje jasno. Imam još jedno pitanje vezano za Eurotunel koju upućujem direktoru Kunou. iz kojeg razloga Brexit dovode u pitanje E, pravni, odnosno međunarodni status koji sada ima infrastruktura koju predstavlja Eurotunel. Hvala gospodine Rike. Gospodin Werner Kuhn ima riječ. Dobro jutro. Carinska unija i unutarnje tržište pripadaju jedno s drugim i naravno modernom e, svijetu se uvodi carina samo kako bi se nekako vlastito tržište moglo zaštititi, ali ne bi bilo dobro da jedna i druga strana krenu u tom pravcu. Velika Britanija je bila uistinu avangarda kada govorimo o željeznici sa ovim četvrtim paketom i uvijek ste dobro tu razdvajali ono što je nužno e, slobodno tržište i konkurentnost je nešto što ste uvijek cijenili hoće to i ostati tako jer mislim hoće li to biti jedan važan dio ovih pregovora to bi bilo moje pitanje a ako sad vidimo ono što je kolega Kramer spomenuo koji Sustavi će onda biti jedna vrsta uzora ili modela e, za suradnju između Europe i e, Velike Britanije. Hoćemo li to kod željeznice napraviti kao što smo činili sa Švicarskom ili model e, sa Norveškom. Dakle, 5,6 milijardi se uplaćuje od strane godišnje, a norveške su brojke dosta e, slične. Tu se radi dakle e, o tome da e, imaju gotovo jednako plaćanje po glavi stanovnika kao što to Ujedinjena kraljevina sada čini, a Norveška nema ni povjerenika ni nikoga ovdje tko ih zastupa u Europskoj uniji. Pa kad je riječ o pitanjima o e, državnim službenicima, dobro je da oni obraćaju pažnju na prijevoz, ali na političkoj razini to se nužno ne događa. Dakle, političari e, ne znamo da li dovoljno pozornosti obraćuju prijevozu kad govore o Brexitu. Moram reći da se gospođi Thatcher više sviđala ideja e, cestovnog tunela nego željezničkog. Što je sa Deutsche Bahn uslugama? Jer Eurostar je divan, mislim da je fantastičan, ali bilo bi e, dobro i da Deutsche Bahn može voziti e, vlakove kroz tunel. A E, malo je razočaravajuće što ste promijenili ime Eurotunnel e, na Getlink. Dakle, da li ste vi doista opredjeljeni za Europu? Hvala, gospodin Taylor. Hvala. Zahvaljujem na ovim korisnim prezentacijama ja moram uputiti pitanja Eurotunelu obzirom e, da je Carinska unija otvorena samo članicama Europske unije, a Ujedinjena kraljevina se povlači, to će utjecati na vaš prijevoz tereta, što vas sigurno brine. Pa vas molim da iznesete kako mislite da će to utjecati na putnički promet u oba smjera kroz tunel. Hvala gospodinu Tayloru. Wim van de hvala. Imam tri pitanja. Prvo je upućeno gospođi Wright. Ljubazno ste mi pisali 13.11.2017. i u vašem dopisu ste napisali da 41 tisuća državljana 27 država članica Europske unije rade u željezničkom sektoru u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, praktično govoreći kakve biste mogli imati probleme nakon Brexita, dozvole za rad, dozvole za boravak, putovnice, kakve probleme trebamo očekivati. A drugo pitanje upućeno je gospodinu Lohmanu, riječ je o prijelaznom razdoblju. E, postavio sam isto pitanje kad smo govorili o cesovnom prijevozu. Dakle, što biste više voljeli da sadašnja pravila ostanu važeća sve dok Brexit ne postane definitivan, a ja bih u zagradi dodao da nisam siguran da će do toga doći ili očekujete neke prijelazne e, odredbe e, koje bi mogle biti komplicirane. A sada ću postaviti pitanje o eurotunelu. Da li postoji rizik da granične provjere nadzor granica i borba protiv terorizma mogu biti korišteni kao argument da se blokira slobodna trgovina je slobodni prolaz robe i osoba. Hvala, lijepa, drage kolege, na svim ovim pitanjima. Puno si pitanja postavljamo. I ja sam malo prije pitala da li onih no, 41 tisuća evropljana koje rade u tom sektoru u Velikoj Britaniji. Što će biti s njima? Jer e, pregovori uopće ne napreduju kad se radi o pravima građana već. Što se tiče prijelaznog razdoblja, što o tome mislite? Bude li tog prijelaznog razdoblja? Jer ako ga ne bude bilo, onda su tu e, bitni aspekti drugačiji. Gospodin Gunu, e, mislim da vi sigurno imate neki odgovor na pitanje zašto ste promijenili ime u Getlink. I isto tako, gospodine Guno, u kojoj mjeri kažete i zašto da bi Brexit mogao promijeniti vaš status? Nadalje, što e, ste zamislili kako biste predvidjeli posljedice Brexita. Jer ako do Brexita dođe na vrijeme, kao što kaže Tereza May, da će izaći iz Starinske unije i iz unutarnjeg, jedinstvenog unutarnjeg tržišta 31. E, ožujka 2019. godine u ponoći. Evo izvolite, imate po tri minute ovog puta, što je puno bolje nego malo prije za vaše odgovore. Hvala. Mislim da bih se mogla osvrnuti na šest točaka. Prvo, želimo ostati partner Agencije Europske unije za željeznice. Mislimo da je Velika Britanija e, dala vrlo koristan doprinos e, radu te agencije. Nešto od toga će biti predmet pregovora na najvišoj razini kad je riječ o članstvu u agencijama, ali bez obzira na to želimo zadržati održati snažno partnerstvo e, bilo direktno ili indirektno e, kad je riječ o 41 tisuću državljana iz 27 država EU u željezničkoj industriji u Velikoj Britaniji ponosni smo što smo kvalitetan poslodavac e, E, mi sada otvaramo 21 tisuću e, mjesta za vježbenika e, i nova radna mjesta i želimo imati najbolje ljude na raspolaganju za ta radna mjesta. Teško je predvidjeti što će se dogoditi, no mi mislimo da mora postojati jasan i jednostavan sustav za sve razine kvalifikacije, jer ne govorimo samo o visoko kvalificiranim inženjerima koji koji nam trebaju na e, brzim željeznicama. Već govorimo i o kolegama sa jezičnim vještinama, s e, srednje razine vještine. E, dakle, kolega u cijeloj industriji željezničkog prometa. Želimo imati jasan sustav. Dobro je da smo opisani kao predvodnik u željezničkom paketu. Mi imamo vrlo visoke razine zadovoljstva putnika i želimo i dalje e, provoditi e, ključne komponentne željezničkog paketa i ne očekujemo da će se to promijeniti kao rezultat Brexita. E, Lucy Anderson je nešto rekla o političarima. Da, državni službenici odlično rade, ali to ovisi i o političarima. Mi smo održali okrugli stol s ministrima da bismo govorili o tim pitanjima, e, inače trajno kontaktiramo s njima, govorimo na svim razinama i nadamo se da će se glas željeznica čuti u ovoj raspravi. Radimo i sa drugim dijelovima prijevoznog i transportnog sektora, E, jutro smo čuli koliko imamo zajedničkih tema i sa željezničkim prometom e, i sa cestovnim, ali i sa e, pomorskim i zračnim prometom. I na kraju kad je riječ o ulaganjima u željeznice da u Ujedinjenoj Kraljevini, posebno u Velikoj Britaniji su europska sredstva uložena u željeznice, ali imamo i domaće ulagače, više od 50 milijardi milijardi će se uložiti u British Airways u sljedećih deset godina i imamo već e, obećana ta sredstva. Dakle, mi bismo voljeli da se e, iz drugih e, vrsta prometa sve više prelazi na željeznički. Hvala. Gospodin Lohman. Dakle, nekoliko pitanja opet na naše pregovore s Ujedinjenoj kraljevinom se vraćam. Dakle, mi se oslanjamo na vas da priznanje tijela eh, od 27 europskih eh, država bude prihvaćeno u Ujedinjenoj kraljevini. Mene više brine da to neće tako funkcionirati na drugoj strani. Ja bi se osvrnula na pitanje gospodina Rikea. Da, da, trebamo imati nešto eh, slično kao sporazum o cestovnom prometu koje što će se odnositi na sve vrste prometa, a o sve modaliteta u međuvremenu gospodine van der Kamp, za nas e, e, je prijelazno razdoblje e, koje predviđamo da se odredbe i dalje primjenjuju, da ostanu iste, a idealno bi bilo da ostanu na snazi i poslije E, Brexita, a to bi e, mogao biti sporazum o e, kopnenom prijevezu između Jedinjene kraljevine i Europske unije. Kada je riječ o budućnosti carina i novim postupcima, mi smo sada u situaciji gdje moramo preobraziti svoje postupke jer moramo sa papirnatih deklaracija prijeći na elektroničke, moramo prilagoditi NCTS, kako se to zove, dakle pred nama E, je golem posao a prilagodbe sustava i to na obje strane i u Europskoj uniji i u Ujedinjenoj kraljevini. Možda će se to morati koristiti i na granici, ali ne želimo imati treći sustav. Dakle, mi moramo raditi na NCTS-u i primjenjivati to na usklađen i univerzalan način s obje strane. Hvala puno, gospodine Lohman. Gospodine izvolite. Točno je da e, Velika Britanija nikada nije bila u šengenskom prostoru, pa već imamo određenu kontrolu. Što se autobusa tiče, oni se kontroliraju na dosta brži način nego što se to radi u zračnom prometu. Što se tiče željeznica budućnosti u er, interobilnosti, ako želimo razviti Eurostar kako bi Deutsche Bahn mogao ići iz Frankfurta u London, potrebna je interoperabilnost. Moramo tu viziju sačuvati kako bi ta interoperabilnost putem jednog koridora išla do Velike Britanije. Činjenica da će u proljeću Eurostar E, funkcionirati na taj način od sljedećeg proljeća pokazuje samo da će Eurostat gospodarskog e, stanovišta i dalje biti u Europskoj uniji. Što se to će e, utjecaja koje Brexit može imati. Eurotunel je ogroman u gospodarskom smislu. Većina automobila stvorenih u koje se naprave u e, Velikoj Britaniji, oni se e, e, izrađuju sa tim sa rezervnim dijelovima i sastavnim dijelovima iz Europske unije i za just on time se isporučuju dijelovi automobila i putem Eurolinka. Suprotan primjer, dakle primjer u suprotnom pravcu, tako i škotski losos se izvozi putem eurotunela u Europu. Dakle, europske tvrtke opredijelile su se za eurotunel i zato moramo tako to i sačuvati. Terorizam je vrlo bolna tema koja se spomenula. To je nešto čemu puno pažnje posvećuje Eurotunel. Mi puno e, surađujemo sa stručnjacima. Stručnjaci nam kažu da kada je tunel e, bio napravljen u Londonu u to vrijeme je postala jedna eksplozija tjedno u Londonu zbog djelovanja IRE, Irske republikanske armije. Tako da su sigurnosni aspekti itekako bili uklopljeni u tunel mi želimo da e, promet robe bude glatak i mi smo zato odlučili se da instaliramo skener za e, teret, e, za prevoz tereta na početku tunela koji smo mi financirali i mislimo da je to jako važno da na tome radimo. A što se tiče imena, koncesionar tunela ispod La Manša jest tvrtka Eurotunel koja to i ostaje i to je poznato ime, pa baš ni kao Coca-Cola nećemo nećemo promijeniti ime. Ali Eurotunel nije na burzi, već e, tvrtka majka je kotira na burzi, a e, to su ljudi iz tvrtke iz cijelog svijeta, iz SAD-a, iz Australije iz Kine, 62% e, njih su iz tih drugih zemalja i čudi me kako oni zapravo bolje shvaćaju neke probleme euro tunela nego li sami evropljani. I mi smo htjeli, dakle, imenom Getlink nekako sačuvati tu tvrtku majku, a e, što se tiče Elek linka, to je naša električna veza između te dvije, e, ta dva dijela ispod, e, pozivanje ispod La Manša. I zato smo se mi odlučili na kraju da se taj dio tvrtka zove Getlink. Dame i gospodo, mislim da možete i kako zapliskati našim e, gostima. Čuli smo zaista jako kvalitetna izlaganja. Hvala vam puno što ste izdvojili e, vremena za naš odbor. Vrata našeg odbora i dalje su vam otvorena i tek smo počeli raspravljati o ovim pitanjima. Pokušat ćemo vam pomoći u mjeri u kojoj možemo u jednu minutu, evo što možemo reći, da smo uočili nekoliko stvari jutros na ovom saslušanju o Brexitu u cestovnom i željezničkom prometu. A to je da postoji veliki osjećaj nesigurnosti i zabrinutosti. Svi ste o tome govorili. Saznali smo također da imamo e, dva, dvije cestovne granice u Irskoj, kopnena granica i e, kopnena granica u tunelu ispod Lamanša. Svi govore također o administrativnom opterećenju, o problemima vezanim za carinjenje, o problemu zastoja. Sve je to nešto o čemu se, se morati govoriti na pregovorima, ali o svemu tome nećemo moći govoriti dok se ne završi prva faza pregovora kada se dogovori oko svega u prvoj fazi pregovora, onda će se više govoriti o prometnim pitanjima vezanim za Brexit. Danas poslije podne nastavljamo u 15 sati i nastavit ćemo upravo tako što ćemo govoriti o paketu o mobilnosti. Želim vam svima dobar tek.